Dame i gospodo, dobro jutro. Na, na sjednici odbora za sigurnost i obranu želim vam vas prvo obavijestiti da prioritet u prevođenju imaju jezici punih članova pododbora. Naš je sastanak se direktno prenosi. A sad vas molim da mi dopustite da pređemo na prihvaćanje dnevnog reda za današnji sastanak. Nema primjedbi. Da, gospodin Sadonava, imate riječ. Samo sam... Dobro. To su dobre vijesti, hvala vam. Budući da nema primjedbi. Naš dnevni red je prihvaćen. A sad bih vas molila da pređemo na prihvaćanje zapisnika sa sastanka od 1. listopada ove godine. Krajnji rok za primjedbe traje do kraja današnjeg sastanka pa ću, ako ne bude primjedbi, smatrati taj zapisnik sa sastanka 1. listopada prihvaćenim. I sada prelazimo na prvu točku našeg dnevnog reda, a to je prezentacija studije koju, je naru, koju smo naručili u lipnju, ako se dobro sjećam. To je jedna studija koja treba dati e, e, podršku Europskoj e, obrani i sigurnosti vezano za postojeće mjere, mjere i procedure vodeće tijelo u ovoj studije bio je u Levenu cent, Levenski centar za globalno upravljanje i strategiju, ako sam dobro rekla. I taj centar ovdje ima predstavnika, to je gospodin Kolja Arlet, ko će biti prezenter. Studija je pripremljena u suradnji sa vodećim eh, evropskim sveučilištima koji Newcastle, branju Dundee i Slobodni univerzitet Brisela. A taj, to sveučilište isto tako ovdje ima predstavnik, to je gospodin Daniel Fiat. A on će biti e, drugi po redu sudionik našeg panela. Bez znak odlaganja, dame i gospodo, htjela bih dati riječ prvo gospodinu a zatim gospodinu Fijetu. Evo gospodin, prvi naš govornik ima riječ. Hvala puno. Gospođo predsjedavajuća, studija o podršci Europskoj e, sigurnosti i obrani sa postojećim mjerama i procedurama Europske unije pokrenut je od strane Centra za globalno upravljanje Univerzitetu Levenu. Ova je studija napravljena u suradnji sa brojnim kolegama sa više sučilišta a popis vidite na ovom slajdu. Zapravo stručnjaci istraživanji e, donijeli su, pridonijeli su svojim znanjem ovoj, ovoj studiji. Imali smo više intervjua sa dužnosnicima e, evropskih tijela zaduženih za sigurnost i zaštitu. Sama studija istražuje da li CSDP može da, da, da li može sam doprinijeti onome što je potrebno da bude Europa sigurna ili treba raditi s drugima i budući da ima tih povezanosti drugi instrumenti u ovoj istoj politici trebaju biti koherentni i trebaju davati podršku. Studija pokazuje da ono što nije dio e, politike e, sigurnosti i obrane zapravo mogu imati generski uzajamni efekt u kontekstu europske sigurnosti. Ako e, pogledamo sljedeći slajd, Molim vas sljedeći slajd. Tu vidite da smo se zapravo fokusirali na analizu političkog i zakonodavnog okvira. CSDP-a, znači zajedničke sigurnosne i obrambene politike i tu smo vidjeli, ustanovili da je to jedan dio šireg e, okvira koji omogućuje da se i civilna i međuinstitucionalna suradnja ostvari uz alate zaštite koje inače Europska unija ne bi imala bilo u službi za vanjska djelovašta, nego u, kao ni vezano za svoju unutarnju integraciju. Međutim, studija isto tako pokazuje da postoji međuvladina e, priroda ove zajedničke politike obrane i sigurnosti i taj potreban je znači jedan sveobuhvatni pristup studija isto tako naglašava da članak 21 ugovora Europskoj uniji naglašava potrebu za konzistentnošću između područja obrane Unije. I prema tome potrebna je konzistentnost vezano za vanjske i vanjsko-unutarnje dimenzije e, zajedničke politike obrane i sigurnosti, a to može dovesti do međuinstitucionalne koherentnosti ako gledamo kako se koordiniraju politike unutar službe za vanjska djelovanja Europske unije. Uz to smo se usmjerili na druge potencijale te politike kao što je glasanje kvalificiranom većinom kad se radi o osnavanju sredstava za upravljanje kriznim slučajevima, zatim statut agencije za zaštitu odnosno e, isto tako odredbe vezane za, za E, permanentnu strukturu suradnje. E, tu naglašavamo i klauzulu o za obrani e, što se tiče preporuka. To ćete vidjeti na sljedećem slajdu. Ovdje smo se usmjerili na cilj koherentnosti, usklađenosti. Taj cilj i uz sveobuhvatni pristup morali bi, morali bi biti ono što vodi Europsku uniju kad se radi o vanjskim e, sukobima kako bi se bolje povezali mogući instrumenti u svim se, e, fazama ne, takvog jednog ciklusa. Isto tako zajedniča e, politika zaštite mora uključiti zajednički okvir politike za o sigurnosti, a pravne mogućnosti koje nudi ugovor o Uniji moraju se pojasniti. I na sljedećem slajdu e, vidite da smo se usmjerili u ovoj studiju na određena polja politike nakon što smo definirali ovaj pravni i politički okvir. A posebno je to slučaj sa vanjskim i unutarnjim politikama vezanim za zajedničku, e, za politiku zajedničke sigurnosti i obrane. I ovdje bih htio naglasiti nekoliko pitanja koja se tiču europske politike susjedstva, a isto tako vezano za suradnju u razvoju i za internu politiku, zatim ćemo čuti od kolega o drugim aspektima te politike. E, što se tiče politike, konteksta europske politike susjedstva, Evropska e, e, unija ima nekoliko e, alata koji mogu pomoći, a to je općenito pojačanje sigurnosti, uloga posebnih predstavnika, posebno delegacije Evropske unije, međutim Stadija isto tako pokazuje da politike i sekcije u, u delegacijama Evropske unije uglavnom su vrlo male, tu su samo jedna ili dvije osobe i a posebni predstavnici Europske unije moraju se više koristiti e, kao mjesta gdje se skupljaju informacije, koordiniraju aktivnosti više financijske e, e, pomoći isto tako je važno u okviru tog instrumentu kad se govori o pitanjima sigurnosti. Lisabonski ugovor zapravo je omogućio Europskoj uniji da ima određen broj snažnih instrumenata koje se može koristiti i njih trebaju samo koordinirati institucije Europske unije na višoj razini. Što se tiče preporuka, zapravo tu e, ističemo da sadašnja politika treba dovesti do, treba dovesti do definiranja vizije kako bi se bolje upravljalo krizom u Mediteranu, a isto tako i na istočnom e, i na istočnom dijelu revidirana politika treba se baviti treba se pozabaviti logikom vezanom za sporazume o pridruživanju, a tu se posebno spominju oni svi pristupi vezani za poljoprivredu koji bi možda trebali biti velikodušni korisni. Što se tiče Mediterana, e, to se odnosi, a i na istočnom dijelu treba biti isto tako korištena uz političke ekonomske instrumenta. Isto tako smo se posebno usmjerili na to da li institucionalna koordinacija u tom kontekstu kakva mora biti i naglašavamo da stručnjaci za sigurnost u delegacijama EU su jako važan alat u toj politici. Što se tiče suradnje u pitanjima razvoja, ovdje naglašavamo sinergije između razvoja e, alata za razvoj i za sigurnost i pokazujemo da CSDP zapravo se vrlo često gleda izolirano, a to zapravo ne odgovara onome što vidimo na terenu. I nema, e, kao što možda i vi znate, ima dovoljno alata koji bi mogli omogućiti zajedničku analizu rizika i kako bi se mogli koristiti instrumenti koji su na raspolaganju Europske unije. U Europskoj uniji vezani su za sigurnosnu politu. E, preporuke koje slijede zapravo govore o reviziji opsega kako o instrumenta za mir u Africi i drugih instrumenta koji doprinose stabilnosti i miru. Smatramo da treba razmotriti te e, alate, a istovremeno novi financijski instrumenti postoje već e, prisutni su i moglo bi se o njima raspravljati, zapravo se preporučuje da političke sekcije u delegacijama EU unije trebaju koordinirati definiranje zajedničke strategije vezane za razvoj i sigurnost, a uz istovremeno bolju suradnju sa, na području suradnje. Isto tako možemo vidjeti da e, suradnja u razvoju se treba bolje osloniti i na razvoj pitanja sigurnosti i vladavine prava. Kao što kad dolazimo do internih politika, vidimo da Europska unija ima veliki broj alata i instrumenata koji mogu imati utjecaj na njezinu politiku sigurnosti. Na primjer, možemo se usmjeriti na sve jaču ulogu Frontexa u kontekstu europske sigurnosti i Vidjeli smo da sveobuhvatni pristup je jedan koristan alat koji može ujediniti ove različite instrumente. Ono što se tiče preporuka, usmjerili smo se na potrebu da se aktiviraju svi relevantni alati koji su na raspolaganju Europskoj uniji kako bi se nosila sa unutarnjim prijetnjama, a Europska globalna strategija upravo treba pojasniti taj strateški pristup Evropske unije kako bi se bolje premostile e, interne i vanjske politike vezano za to. A sad ću dati riječ e, mom kolegi Danielu Da, izvolite. Hvala lijepo. I sad imamo regionalnu politiku. Ja danas trebam govoriti o dvije, dva područja e, koje je obuhvatila studija. To je regionalna politika i trgovinska politika. I slijedit ću način e, kako je već počeo moj kolega. Čućete prvo nešto općenito o toj području te određene politike, a zatim ćete čuti naše preporuke. Isto tako moram odmah na početku Eh, reći da sam ja autor samo onog dijela koji se odnosi na trgovinsku politiku, a moj kolega zadužen je bio za pisanje regionalne politike, a s tim ću ja početi. Kao što svi znamo, regionalna politika i strukturalni fondovi, fondovi kako se oni obično zovu, igraju značnu ulogu u, e, sigurnosti i zaštiti Europske unije već od 1980. godina. naravno, defin, parametri za korištenje tih fondova za u, području sigurnosti i obrane zapravo bili su vrlo strogi pa su se oni koristili samo za sasvim definirana pitanja e, istraživanja što znači da se novac treba trošiti na one projekte koji imaju mogu ostvariti korist i za na civilnom aspektu odnosno za građane Europske unije a ne toliko na pitanje obrane i Naravno, bilo je političkih razloga zašto je tome tako, ali uz političke razloge postoji tu, tu se išlo isto tako i sa pojmom da brojni e, osposobljenosti koje su danas razvijene u svijetu imaju tako dvojnu funkciju i kad vidite što je što ste već kad uzmete uzme što ste već čuli o unutarnjo vanjskoj e, povezanosti imate zna, vidite jasno da postoji ta komponenta dvojne e, namjene za određene instrumente da vam dam samo jedan E, primjer sateliti i telekomunikacije koji očito imaju očito implikacije vezane za sigurnost i obranu. Trenutno u procesu smo pripreme lansiranja preparat, pripremnih aktivnosti koji će posebno biti vezani za istraživanja vezano za obranu, ali to je nešto što ostaje za budućnost. Sama studija, odnosno područja na koja smo se usmjerili, bili su postojeći strukturalni i socijalni fondovi koji se mogu koristiti za potrebe zajedničke politike obrane i sigurnosti. Tu smo govorili o socijalnim fondovima i gdje se, koji se koriste za takozvanu obrambenu konverziju gdje se recimo stare vojne e, barake pretvaraju u nešto što može koristiti civilni sektor e, ili recimo koriste se za nekakve, neke aspekte obnovljive energije. Isto tako socijalni fond se u prošlosti koristio za recimo rehabilitaciju vojnih veterana. Prema tome već postoji tu značajnija uloga unutar EU, a veliki problem koji je na, je, koji je već spomenuo da iako imamo te alate i, tu zapravo imamo značajne, još uvijek postoji značajna potreba za više komunikacije između komunikacije možda i parlamenta, budući da ono odobrava proračun gdje trebaju sa nacionalnim i regionalnim vlastima vezano za korištenje tih sredstava i fondova kako bi bilo od koristi zemljama članom. Znači postoji ta razdvojenost između onoga što je već na stolu i između onoga što zapravo koriste zemlje članice i zapravo ne toliko zemlje članice nego regionalne vlasti jer je to način na koji funkcioniraju strukturni fondovi. E, oni isto tako moraju odobriti određen broj projekata. Opći kontekst načina korištenja socijalnih fondova i strukturalnih fondova je zapravo jako važan po mom mišljenju. Budući da unutar Europske unije još uvijek imamo određen broj zemalja članica koje već e, koriste stariju vojnu infrastrukturu koja nije nužno, ne, ne, drži korak sa onim što bi bilo općenito razina razvoja obrambenih, e, obrambenih mogućnosti Evropske unije. Prema tome kad dolazi do e, promjene namjene vojnih baraka ili kad koristimo sredstva sop a važno je da treba, treba imati na umu i to da velik broj zemalja Europske unije su i članice NATO, znači općenita preporuka je da bi trebalo vidjeti veću razinu pomoći europskih institucija kako bi regionalni vlasti bile informirane o postojanju strukturalnih fondova i zašto se oni mogu koristiti. Sad ja znam da Europska agencija za obranu, Europska komisija proizvode izvješća o, o načinu korištenja strukturnih formula za obranu i slične svrhe. Ja mislim da su ta izvješća dobra, ali mislim da preporuka u našem izvješću naglašava koliko je potrebno ojačati osviještenost o tome, o tim mogućnostima. Ako sad mogu ići na trgovinsku politiku, a ovdje sam ja autor i potpuno odgovoran za ono što je tu napisano, trgovinska politika, mislim da je bila jedno važno, jedno zanimljivo područje ZSOP-a, to je jedno područje za, o kojem se nije, koliko ja znam, puno prije govorilo, a ima značajan učinak na sektor obrane u Europi. Naravno, trebamo priznati da unutar Europske unije postoji razlika što se tiče propisa između izvoza e, oružja i ozvoza, izvoza robe za dvojne namjene. Prema tome postoje dva režima za ta dva vrste izvoza. Ja sam u svojoj studiju pokušavao naglasiti učinak e, sporazuma o slobodnoj trgovini na ZSOP i općenito područje obrane. Posebno sam analizirao TTIP, transatlantički investicijsko partnerstvo, i prvi je tu bio prvo na samom početku prije nekoliko godina pretpostavljalo se da ako bude obrana uključena u TTIP to će definitivno im učinak na sektor obrane u Europi, posebno kad radimo o navijenom. Međutim, od tada se pokazalo da tome neće biti tako, međutim svejedno postoji određen broj područja robe dvojne namjene koje će opet biti pod utjecajem to nije argument ni za ni protiv, međutim naše preporuke pokazuju da treba povećati osvještenost učinka tog trgovinskog sporazuma na evropsku e, proizvodne djelatnosti općenito. I tu se ne radi samo o TTIP-u nego i transpacifičkom partnerstvu gdje to trgovinsko partnerstvo treba još više studirati jer tu zapravo Europska unija nije e, sudionica isključ... tu naravno velik dio je tu Azije uključen i ne treba zaboraviti da TPP zapravo predstavlja oko 40% svjetskog doma... bruto proizvoda. Ako to povezujete sa ulaganjima koja se usmjeravaju u Aziju i ako to analizirati vezavo za promjenu politike eh, SAD-a prema Pacifiku, onda tu ima pitanja na koje Evropljani moraju odgovoriti jer smo tu, se tu govori o pitanjima konkurentnosti između Europe i Azije i SAD-a. Prema tome, to je nešto što treba dalje studirati. Postoji drugi sporazum o informatičkoj tehnologiji, što je malo poznato područje svjetske trgovinske organizacije, ali tu se zapravo radi o ukidanju e, e, carina na određene informatičke područje, područja, odnosno proizvode visoke tehnologije i ne, e, zapravo je nedavno Svjetska trgovinska organizacija za, ta, za, te, za te proizvode ukinula carine, pa i to treba gledati sa ugla Europske unije kako bi se vidjelo koji su troškovi, a koji su koristi od te vrste trgovinskih e, sporazuma. Ne bih rekao da se tu samo radi o troškovima, radi se i o e, koristima. Međutim, sveobuhvatna analiza učinka trgovinskih sporazuma važna je za nas, a to je važno ne samo za nas nego i za druge dijelove svijeta. Međutim, mi ako želimo e, bolje shvatiti tehnološku bazu europske obrane, to je jako važno. Zatim to će biti korisno, ne smemo zaboraviti i za NATO. Trgovinski sporovini sporazumi ne utječu samo na Evropsku uniju, nego zemlje članice. Pa to ovdje i preporučamo. Želimo, e, preporučamo da treba gledati sveobuhvatnije učinak tih trgovinskih sporazuma na naše zemlje članice. Imam sada samo jedno pitanje. Oprostite. Kao što sam e, e, da li ćete se složiti ono da se javite kasnije, gospodin Severadan. Hvala puno gospodine, gospođo predsjedavajuća. Autori su nam pripremili vrlo koristan i zanimljivo, vrlo koristan i zanimljivo izvješće pri kraju ste zapravo spomenuli ono važno, što je važno, a to je kad sam čuo da spominjate NATO. Ako bismo htjeli kritizirati izvješće potpuno, u potpuno izolaciji drugih organizacija je napisan. E, zapravo neka, na neki način e, gleda prema unutra samo na Europsku uniju i čini se da ni u kojem trenutku ne dovodite u pitanje da li se SOP je uopće nešto što je nužno kad se radi o određenim aktivnostima ili operacijama. Stalno slušamo o koristima od sveobuhvatnog pristupa, no da li ste zapravo ispitivali prirodu odnosa između vojnih instrumentama, instrumenta Evropske unije i civilnih aspekata i da li su oni stvarno isprepleteni ja znam da sve to zapravo zvuči logično i dobro, ali kako to u praksi funkcionira? Da li je to nužan odnos e, da li je nužno e, gledati povezanost jer Evropska unija naravno ima novac koji su dale zemlje članice pa to omogućuje određene osposobljenosti koje se mogu koristiti na civilnoj strani, ali naravno moglo bi se podržati, podržavati aktivnosti cijelog jednog e, e, niza e, organizacija, ne nužno samo u okviru ZSOP-a. Bio sam iznenađen kad sam vidio jednu od preporuka da je potrebno ponovno ojačati broj ljudi u službi za vanjska djelovanja u komisiji. Kad zapravo tamo ima previše e, ljudi i, i funkcije, brojne među njihovih e, funkcija e, u ovom području provode druge organizacije. Ja sam jako dobro pogledao koliko ima zaposlenih u parlamentu i mislim da tu ima vrlo jako puno prostora za uštede. A kad gledate druge organizacije to isto tako nedvojbeno slučaj. E, lako bi se moglo kompenzirati e, smanjenja e, ljudi u recimo kao komisiji, ako bi se recimo definiralo koji ljudi trebaju raditi u novim prioritetnim područjima, ali reakcija na vašem, e, reakciju, na vaše izvješće bila bi da se treba zapošljavati još osoblja, što je uvijek e, slučaj kad se nešto novo e, želi napraviti, a to ja dovodim u pitanje. A što se tiče vojnog područja, kad se govori o službi za vanjska djelovanja, već brojne među tim funkcijama provode zemlje članice ili njihove organizacije. Mislim da ovdje imate puno mm, izvornog materijala, tako bih ja to rekao. Ali postavlja se i bitno pitanje koje ovdje nije odgovoreno, ništa vas ja ne krivim. Vaš zadatak je bio naglasiti što je dobro u doprinosima Europske unije. E, I to vam je bio zadatak e, i vaši zaključci mogle su biti prve napisane, a onda tražiti kako ćete te zaključke opravdati. Hvala vam. Hvala vam, gospođo Ana Hvala vam lijepa na vašoj prezentaciji, to je bilo vrlo zanimljivo. Države članice i ministri obrane bi mogli razmisliti o ovome. Dakle, na temelju ovih provokativnih izazova koje ste iznijeli. Ja se bojim da je najveći problem taj da postoji nedostatak političke volje u našim državama članicama da shvate sve ove implikacije, potreba za holističkim pristupom i za postizanjem sinergija među našim politikama. A to se posebno jasno vidi kada se bavimo krizom poput izbjegličke krize, migracijske krize, sa tom potrebom koju to stvara za mobilizacijom drugačijih vrsta resursa, a bojim se da to nije ono što mi radimo. Mislim, žao mi je, ali ono što sam čula sa sastanka u Valeti je da ćemo dati, potrošiti novac na režime koji su vrlo uspješni i talentirani u tome da izvoze ljude. A to naravno neće riješiti problem. Viziju koju ste iznijeli, to je zapravo ona vizija koju bismo mi trebali imati. A to se ne tiče samo ministara obrane. Ministri obrane su vrlo važni kada se radi o e, korištenju raspoloživih sredstava, ali na višoj razini se radi o političkoj volji koje bi trebalo postojati, a koje nažalost nema. U većini naših država članica, njihovim vladama, ta politička volja upravo nedostaje. Neki u potpunosti ovo zanemaruju jer e, pokušavaju otežati rad Europske unije, žao mi je što to moram reći, ali to je svakako moja vizija, vizija onoga kako postupa britanska vlada koja pokušava doista e, podarivati Europsku obrambenu agenciju, pokušava podarivati ZSOP. A mislim da je to velika pogreška, to je velika tragedija, zato što bi država poput Velike Britanije mogla govornike prekinut. Ono što kažete samo nije istina. Britanska vlada upravo, a to je kontroverzno, nepropisano, doprinosi svemu ovome. Jeffrey, vratit ću ti riječ e, malo kasnije, molim te dopustim. Gospođi kome što završi. E, ovo je tragedija zato što bi biljanska vlada mogla više doprinijeti od drugih zbog e, svoje vojske i svojih kapaciteta. Oni su zapravo više usklađeni sa takvim holističkim pristupom, ali kada se radi o tome da to sve funkcionira na europskoj razini, onda se događa suprotno, bojkotira se to. A to je tragedija za sve nas, po našem mišljenju, po mišljenju. Htjela bih posebno naglasiti koliko su važne vaše primjedbe o trgovini, jer ovdje postoji ta, to da je trgovina jedan drugi svijet, a kao što ste vi rekli, to ima velike implikacije zašto u TTIP-u nema i e, sektor izvoza oružja. To je zato što postoji američki zakon o tome. I razlog zbog kojeg nismo dovoljno pažnje posvetili ttip u to je upravo e, isto povezano s time da ne pazimo na privatizacijske procese koje su provedeni u protiv nekog godina pod izlikom štednje, koji su zapravo doveli do toga da se ovlasti strukturne prirode, ne bih išla toliko da kažem obremene strukture, da su se odrazile na naše na naše kapacitete. Upravo sam bila u Kini. Mm, vidjela sam poduzeća Huawei, jedna vrsta kineskog Microsofta. I Kina sada pokušavao um, mnogo toga postići, jednako kao što to čine Amerikanci. Mislim da to mnogo toga govori. Koliko primjerice mnogo država članica uvoze tehnologiju iz Huawei-a, ostvaruju partnerstva s tim poduzećem i tako dalje. Huawei je dakle jedan dio tog naše, te naše scene za robu namjenom kada se radi primjerice o komunikacijskim tehnologijama. ništa dobro ne funkcionira u ovom sektoru, a to pokazuje i vaša studija, to se odnosne države članice naše vlade. Čak ni kada sad je o zajedničkom stavu o izvozu oružja, mislim oni su usvojili to zajedničko stajalište, imali su pritisak od Europskog parlamenta za to, ali to ne provode. Oprostite gospođa, ali moram vas e, prekinuti. Imamo ništa vrijeme, molim vas da na zaključak. Hvala vam. ću riječ vrlo kratko Jeffrey Van Ordenu da odgovori. Vrlo kratko, hvala vam gospođo predsjedavajuća, samo da odgovorim na primjedbe koje je Ana iznijela. Nažalost, Ujedinjeno kraljevstvo neproporcionalno pridonosi operacijama ZSOP-a. Atalanta je pod vodstvom Ujedinjenog kraljevstva iz Northworth-a, kao što ćemo za koji trenutak e, i čuti. U Sofiju također nerazmjerno e, dajemo doprinos za, se, more. Ja se slažem s tim kako se to sve vrši, ali samo sam se htio osvrnuti na ono što si ti rekla da na neki način e, Velika Britanija ne doprinosi tome, ali to nije slučaj, ona doprinosi. Kako to čini, to je drugo pitanje koje treba riješiti sa mojom vladom. Ne, ja ne kažem da oni ne doprinose, ja kažem da oni kada god im to odgovara, bojkotiraju sustav. Hvala vam. Gospodin Januš Žamka. Hvala vam gospođo predsjedavajuća. Želim zahvaliti vam što ste mi dali riječ. Kao prvo bih vam također htio zahvaliti na vašim izlaganjima. Svaka studija, svaki um, istraživački dokument ima veliku vrijednost. Vrlo je važno analizirati situaciju u kojoj se nalazimo. Trenutno situacija je takva da Lisabonski ugovor govori o potrebi ZSOP-a. Ali mi nemamo tu politiku, mi imamo samo pojedine elemente iz te politike. I pretpostavljam da bismo trebali upravo o tome govoriti. Imamo samo pojedine elemente te politike. Pre nekoliko vremena smo imali raspravu koja pokazuje da se države članice uvelike razlikuju u svojim mišljenjima o ovome. Ali ja bih vašu pažnju htio shvatiti na nešto drugo. Na pitanje metodologije. Kada analiziramo ZSOP, e, obično se usredotočujemo na pitanja obrane i vojske. E, ja mislim da je to pogreška. Ja mislim da je taj pristup bio primjeren prije nekoliko godina, ali danas je nemoguće voditi e, pravu raspravu o europskoj sigurnosti, a da se ne pozabavimo sa tri stvari. Kao prvo, energetska sigurnost. To je jedna slaba točka Europe. Znamo da se Europa mora oslanjati na vanjske izvore energije I tu nemamo dosta toga zajedničkog. Nemamo zajedničku politiku primjerice. Kada se radi o sjevernom toku broj 2. Druga stvar, e, to su kibernetički napadi i kibernetički kriminal. I kao treće imamo izbjegličku krizu. Vidjeli smo kako se ta kriza odrazila i na sigurnost Europe. Nakon što sam saslušao vašu današnju analizu, e, mislim da iz toga možemo izvesti dva zaključka. Kao prvo, e, koji kapaciteti nedostaju kako bismo imali istinsku ZSOP, ali na razini Europske unije. Države članice imaju takve kapacitete, ali do problema dolazi tada kada želimo djelovati na razini Europske unije. Dakle, što je ono što nedostaje? I kao drugo, vrlo dobro znamo da nemamo savršene mehanizme za donošenje odluka, a odluke u ovom kontekstu treba vrlo brzo donositi. Vidjeti što se događa sada, imamo svaki mjesec sastanak Europskog vijeća i to će se nastaviti sve dok god traje izbjeglička kriza. I zbog toga nam je doista potrebno učinkovitost. Dakle, što treba promijeniti što se toga tiče? Hvala, gospodin Schaffhauser. Ja ću se nadopuniti u svojim riječima eh, onome što je rekao moj poljski kolega neću mnogo toga dodatnog e, uvesti u tu raspravu, on je zapravo rekao sve što sam ja htio reći, samo bih ponovio da su obrambena pitanja, pitanja koje se tiču e, suverenosti, a nema europske suverenosti u tom kontekstu, pa nema stoga ni europske obrane, to moram jasno reći. Zatim kao drugo, ono što možemo učiniti na razini europske obrane, to se tiče suradnje, e, sukladno ugovorima, dakle suradnje po pitanju sigurnosti obrane sa primjerice instrumentima poput pojačanja suradnje. Zato moramo naći one jake strane gdje naša suradnja ima dodatnu vrijednost. E, tu mislim na tehnološki razvoj, na zrakoplove koji imaju mogućnost autonomnog e, upravljanja, mislim na satelite, na podmornice, dakle da vidimo koje su to naše jake strane i kako možemo na temelju autonomije i nezavisnosti e, država članica, to ponavljam, zato što je to vrlo važno, moramo biti autonomni i nezavisni, mi živimo u multipolarnom svijetu, ne možemo se osloniti niti na Amerikanca, niti na nekog drugog, dakle kako možemo e, pojačati e, našu sposobnost autonomije i nezavisnosti. Radi se i o tome da definiramo ona područja gdje možemo zajedno surađivati, naravno tu postoji to pitanje energije, problem sa kibernetičkim napadom, problemi naših granica i terorizam. Meni se sve ovo čini dosta nekorisnim poslom ako ćemo se utemeljiti na europskoj obrani. u Ujedno kraljevstvo to ne želi, niti Francuska to ne želi, dakle trebamo prestati maštariti o jednom konceptu koji ne postoji, trebamo se zatočiti na ono što postoji, a to je dakle ono Eh, gdje države članice doista mogu surađivati, a treba isto tako dobro razlikovati, vratit ću se ono što sam rekao, na jake strane gdje će suradnja donijeti dodatnu vrijednost, tu prije svega mislim na eh, razvoj i tehnologiju, što se toga tiče možemo mnogo toga zajedno učiniti kako bismo se nadopunili, trebamo definirati programe na temelju europske autonomije i nezavisnosti, jer ako nema nikakve dodatne vrijednosti, E, onda će NATO savez uvijek biti superioran e, bilo kakvoj vrsti takozvane europske obrane i kao treće treba naći ona područja gdje doista postoji potreba za suradnju i gdje e, je hitno potrebna komplementarnost. Hvala vam lijepa. Hvala vam lijepa. Ja bih dodao, dodala dvi, dva komentara na ono što je već rečeno. Ja u potpunosti podržavam ono što je gospodin Zemko rekao o energetskoj sigurnosti. To je izuzetno važno. I zapravo kako bismo imali uspješne mjere i postupke koje ćemo koristiti za pojačanje europske sigurnosti i obrane, moramo jasno naznačiti koji su to prijetnje s našoj sigurnosti i zatim definirati kako možemo pravilno koristiti naše mjere. Gospodin Raube, na samom početku ste spomenuli istočno partnerstvo i naš alat. To je jedan problem. Kada pogledamo na zemlje istočnog partnerstva, poput Ukrajine, onda se tu problem jasno vidi, ali kada primjerice u to uključimo Armeniju ili Bjelarus, onda to uopće više nije jasno. I toga moramo imati e, nekoliko alata i više mogućnosti kako bismo mogli politički utjecati na ta pitanja. Evo gospodin Raube i gospodin Fiot, predajem vam riječ. Thank you, thank you very much um, for all... Hvala vam lijepa na svim vašim komentarima i pitanjima koje smo od vas danas jutro zaprimili na temelju naše prezentacije. Možda da odgovorim na pitanja e, onako kako sam ih ja shvatio da su meni upućena. Gospodin Van Orden Želim istaknuti da zapravo u studiji naznačujemo na e, interaktivnost sa drugim organizacijama. To nije e, ključna tema naše studije, ali mi se primjerice e, oslanjamo na uspostavu neslužbenih skupina za upravljanje krize u okviru OSSS-a i NATO saveza, dakle pokušavamo unijeti i tu perspektivu u našu studiju i znamo da Europska unija, da NATO savez nije jedini um, faktor uh, sigurnosti za Europsku uniju i stoga mora postati suradnje sa drugim organizacijama. Što se tiče osoblja, posebice kada pogledamo izaslanstvo Europske unije, možemo vidjeti da su politički odjeli dosta mali, posebice usporedbi sa drugim odjelima unutar delegacija. Te se postavlja pitanje kako možemo pojačati koordinaciju između um, te sigurnosne strane i uh, trgovinske strane osoblja unutar europskim izaslanstvima, a to je jedna od prepreka koja proizlazi naše studije trebala bi se sagledati. A isto tako moramo biti i um, svjesni, uzajemno svjesni o našem osoblju. Dakle, ne se samo o tome da se poveća osoblje, već se radi o tome da moramo biti svjesni o tome kako se primjerice učinkovito može raditi na programu za razvoj, da smo dostatno informirani o reformama sigurnosnog sektora i da su naše misije za SOP-a dobro informirani o suradnjama na području razvoja i o alatima koje Europska unija ima. Dakle, to je zapravo ono što smo pokušali napraviti u ovoj studiji, sagledati sve te razne dimenzije. Što se tiče onog pitanja koje kapacitete nedostaju kako bi se postigla učinkovitost, na europskoj razini. Dakle, ono što se tiče pitanja gospodina Zemkea, mislim da je važno da shvatimo da se u Europskoj uniji zapravo radi o suradnji i o koordinaciji na području ZSOP-a. Suverenost je na državama članicama, to je točno, ali ono što proizlazi iz te studije je to da Europska unija treba reći državama članicama da može proizvesti dodatnu vrijednost e, na području sigurnosti tako što im stavi na raspolaganje različite alate. Na taj način bi se mogla pojačati učinkovitost Europske unije, a to bi također bila i jedna vrsta narative prema državama članicama koje bi onda možda bile voljnije surađivati i koordinirati svoje aktivnosti na europskoj razini. Ne samo da se bavimo ZSOP-om i to je ono što sam pokušava objasniti u mojoj prezentaciji kao e, izolirana politika, već kao politika koja je jako međusobno povezana sa drugim instrumentima koje smo mi nazvali u prošlosti metodama zajednice. Ali to su zapravo sigurnosni instrumenti Europske unije također. I možda jedna završna primjedba o istočnom partnerstvu. Naravno da mi naglašavamo da postoje mnogi problemi e, u e, europskoj politici susjedstva i to je jedan sastavni problem u našoj studiji. Dakle, da dok mi radimo na tim pitanjima se situacija mijenja i revizija europske politike susjedstva će u tom smislu biti vrlo važna. A također mi ukazujemo na to da je načelo više za, za više najvjerojatnije načelo koje treba promisliti. I e, gospođo Fotiga, vezano uz vaše pitanje, treba naravno paziti na Azerbajdžan, kao što znate. Azerbajdžan namerava napustiti suradnju unutar Euronesta <clears throat> i to je još jedan važan i izobjavajući element istočnog partnerstva. Hvala. E, da, svakako. Gospodine Fiot, izvolite. Hvala vam, gospođo predsjedavajuća. Jedna od glavnih stvari ovdje nije to da se spriječi ta dihotomija između različitih institucija, Europska unija, NATO saveza i tako dalje, već da se zapravo tu radi o tome, a tu ne mislim na institucije, već na same države članice, govorimo o tome da je suverenost na njima, da su one sve više svjesne da je čak i riječ obrana sada neupitan pojam. Govorimo mnogo o kibernetičkoj sigurnosti, može se tu dodati i stvarni, stvarne vojne odgovore, ako mislimo NATO Savez i e, e, Istok. Tu ima mnogo toga što e, se odnosi na sigurnost svih građana što u vezi s obranom. Dakle, ako je taj pojam nedjeljiv, onda u našoj studiji mi pokušavamo reći da već postoje alati pred nama koji se ne tiču nužno samo za p-a, a e, od koje bi mogle imati koristi države članice općenito ako se odluči njihovo korištenje. Mi se tu ne zalažemo za to da se uvedu dodatni alati, ne tražimo pomenu ugovora, ništa od toga. Jednostavno kažemo da su se države članice već usuglasile oko paketa alata i da se taj paket alata u potpunosti ne iskorištava i to je ono što mi ovdje želimo reći. Dakle, u potpunosti e, mogu se složiti sa ovim drugim pitanjima energetske sigurnosti, kibernetičke sigurnosti i tako dalje, a tu se poradi o tome da ne radi samo Europska unija to, da postoji otpor od država članica već čak i ako pitate nekoga iz NATO saveza o tome što oni misle. Mi se često osvrtočimo jako na vojnu stranu, ali oni su potpuno svjesni da ne možemo razmišljati o vojnoj obrani ili o vojnim operacijama ako je to ne, a da je to u potpunosti neovisno o energetskoj sigurnosti, mislim imamo sad tu i hibridno ratovanje. Dakle, europski alati bi se mogli iskoristiti u korist sviju, ali naravno pitanje je kako upravljati tim alatima. To je političko pitanje, to nije jednostavno. Visoka predstavnica Mogherini i e, glavni tajnik Stoltenberg su iznijeli nekoliko dobrih primjedbi u tom smislu, ali mnogo više se može postići. Dakle, bitno je vidjeti koja su to područje ne možemo postići veću simbiozu. Gospođo Gomeš, ono što ste rekli o trgovini, potpuno se s time slažem, a postoji još jedno drugo svačanje, jedna vrsta dvosukog problema. Imamo proizvođače koji se bave obranom u Europi koji su dugo vrijeme, prije svega tijekom hladnog rata, imali uvijek osiguranu određenu razinu potražnje njihovih vlada. Zašto danas govorimo o transferu tehnologije u inozemstvo, o tome da europska poduzeća gube svoju konkurentnost radi inozemstva, pa to je upravo zato što nismo mnogo u prošlosti trošili na obranu, tjeramo ih na međunarodna partnerstva u međunarodnom kontekstu. E, taj sektor obrane je sve više globaliziran, dakle nećemo nikad e, imati e, tu jedan određen jednu autarhiju. Ono što sada vidimo u Washingtonu je da se, e, da dolazi do velike raznovrsnosti ponuđivača u obrambenom sektoru što nam otežava da budemo nezavisni. E, zatim, isto tako, što se tiče gospodina Schaffhausera, ako govorimo o Washingtonu, mojmo reći da oni predvode sada u tome da traže od Europske unije veću stratešku autonomiju E, imaju sam, sami vlastiti strateški imperativ. Kada govorimo o strateškoj nezavisnosti, onda to ne znači da nam ne treba NATO, savezu, NATO savez. E, baš e, nasuprot. Upravo NATO savezu danas je potrebna jedna snažna Europska unija unutar njega. Hvala. Gospodine Fjot, ne potpuna autarhija unutar Europske unije, vrlo dobra vijest. Hvala vam. Gospodo, zahvalila bih vam na ovoj raspravi i e, svim prisutnima. Mislim da ovu studiju vlade država članica doista trebaju uzeti u obzir. Ja ću svakako zamoliti poljskog ministra obrane da ju pažljivo promotori. Tu postoje nekoliko zanimljiva područja gdje možemo koristiti strukturne fondove kako bismo riješili čak i neke socijalne probleme povezano sa ratnim veteranima i tako dalje. Hvala vam lijepa. Sada moramo odmah prijeći na drugu točku u našem dnevnom redu. Molim vas, ostanite u dvorani. it seems that Atalanta is not as Čini se da Atalanta nije toliko zanimljiva kao prošla tema. Ovo ova tema je na neki način moj vlastiti i teret. Dakle, sljedeća točka dnevnog reda je izvješće o e, misiji našeg pododbora u operativno sjednište Atalanta operacije u Northwoodu krajem rujna, točnije 24. Bila je to mala eh, misija koja se sastojala tek od tri osobe ja kao predsjedavateljica ovog pododbora, gospodin Van Orden i gospodin e, Kircos. Međutim, sa žaljenjem ustanovljavam da druga dva člana nisu tu. Dogodio se, nažalost, E, nezgoda koja je onemogućila da gospođa Gomez s nama e, ode na misiju. To je bio kratak e, posjet, jednodnevna misija u Northwood, izuzetno važna misija. Zašto? Zato što se dogodila u isto vrijeme kad se pokrenuo, pokrenila operacije UNAFOR Med Sofije. Gospođa Mogherini je taj dan e, bila u posjeti e, sjedištu operacije Sofije u Rimu tako da je i zapovjednik Atlante bio isto tako u Rimu kako bi prenio svoja iskustva, iskustva operacije Atlante sudionika na tom e, sastanku. No, mi smo vrlo lijepo i toplo primljeni od strane zamjenika zapovjednika operacije kontra admirala Miller Meinharta i to u njihovom e, sjedištu. pripremili su izuzetno dobro izvješće za nas kojim su nam pokazali sve aspekte operacije Atlanta. Pokazali su nam takav i načine na koji prikupljaju obavještajne podatke, način na koji su u interakciji s privatnim dionicima, što je neobično važno u suradnji poslovnom e, zajednicom. Po mom mišljenju to je ključni e, element za uspjeh cijele operacije jer možemo sa sigurnošću reći da je Atlanta najuspješnija e, operacija Europske unije. U regiji se provodi zajedno dvije druge operacije Dakle, ponavljam, bila je vrlo, vrlo e, uspješna. Postigla je veliki uspjeh u iskorjenjivanju i smanjenju terorizma e, i piratstva oko roga Afrike. Možemo isto tako reći e, da je pridonijela privođenju privođenja počinitelja pravdi, a to je isto tako važan aspekt. Pozorno smo slušali sva iznesena iskustva sudionika operacije Atlanta. Na temelju toga možemo procijeniti buduće operacije poput EUNAFOR MED prvog prosinca će s nama biti zapovjednik e, EUNAFOR-ove operacije Sofije ta su iskustva izuzetno, ponavljam, važna. Tijekom naše misije posjetili smo isto tako i e, obližnje sjedište e, sjedište pomorskih operacija NATO i usporedili iskustva o istim e, operacijama. Gospodin Iklod je već tu s nama čeka nas e, važna rasprava o Afričkoj e, republici. Možemo se ovdje za, zaustaviti, no ako netko ima nešto reći u vezi e, teme broj 5, slobodno se javite. Hvala vam lijepo. Ovime uvodim sljedeću točku dnevnog reda, to je razmjena e, mišljenja s dobro poznatim e, članom, a to je gospodin Iklodi. Riječ je o situaciji u u Srednjoafričkoj republici iskustvima e, misije Europske unije. Ne želimo e, duljiti, situacija se ponovo zakomplicirala iz čitavog niza razloga i stoga predajem odmah riječu gospodin Iklodje. Ja se ispričavam što kasnim, no želim e, dobar dan svima. Drago mi je što sam e, s vama, što ću vam govoriti i podijeliti s vama iskustvo iz eh, Afričke republike. Eh, Priči ću tim iskustvima upravo iz onoga što smo prošli na terenu. Želim vam reći nekoliko riječi o EUMAMO. To je savjetodavna, vojno-savjetodavna misija. Eh, iznijet ću vam na neki način izvješće o njezinu radu. Također, e, ukratko ću prikazati njezinu budućnost u smislu pružanja stalne potpore e, Srednjeafričkoj republici u njezinim reformama e, glede vojnih snaga. Također spomenut ću što smo naučili iz tih operacija. UN je pokazao iznimno veliko zanimanje za korištenje EUFOR um, kao modela budućih uh, operacija. Naime, za bolje i brže uh, raspoređivanje i pokretanje uh, operacija u iščekivanju većih kontingenata u enovih snaga. I to je predložak za budućnost Prvo nekoliko riječi o trenutačnom stanju EUMEM e e, operacije. Ako se sjećate, ona je e, počela nakon uspješnog dovršetka Forkara, koja je ponešto kasnila. Prema planu trebala je E, predati sve UN-ovoj misiji u prosincu prošle godine, no došlo je do odgode i na temelju zahtjeva gospođe Samba Panze e, mandat je dovršen tek u ožujku ove godine. To je bio i e, početak rada manje savjetodavne misije ona okuplja oko 60 e, zaposlenika e, koja je okupljala oko 850 e, zaposlenika. EUMAM bi trebao u tjesnoj suradnji raditi početkom e, vojne, e, vojnih snaga u toj zemlji. E, kao prvo, EUMAM bi trebao savjetovati vladu i vlasti, posebice ministarstvo obrane, o upravi organizaciji za zapovjedanju fake vojnih snaga Srednjeafričke e, republike. Kao druga trebalo bi pružati e, podršku u pripremi i e, provedbi SSR procesa koje treba koordinirati sa EU minuska operacijom. Potom Također e, treba pružati potporu i e, drugim e, misijama. Naime, tu je nekoliko sigurnostnih projekata koje Evropska unija već provodi na tom, na tom teritoriju te EUMAM na neki način prati njihovu provedbu. Kad pogledamo te zadatke, moramo se zapitati gdje smo mi, koliko smo toga postikli. Prema našem iskustvu treba se e, koristiti pristupom od gore prema dole. Time se pokušava uspostaviti e, funkcionalni zapovjedni e, sustav unutar vojnih snaga. Faka je bila u potpunom kaosu, nedostao je zapovjedni e, lanac. Dakle, prije no što se pristupi reformi, e, trebalo je reorganizirati vojne snage i pokazati kako se sustav treba organizirati i gdje je čije mjesto u tom sustavu počeli smo sa um, demobilizacijom, razoružanjem i e, reintegracijom. Um, no, tu je i vojno osoblje, to je druga razina, te e, jedinice na nižoj razini. Na tom e, načelu može se izgraditi koherentan zapovjedni lanac. Tijekom tog procesa nailazili smo na teškoće. Kao prvo bilo je vrlo teško naći sugovornike unutar te strukture. Isto tako vrlo je teško bilo e, natjerati ministarstvo da se e, ponaša kao odgovorni, e, kao odgovorni dionik tog procesa misija trenutačno pokušava reorganizirati osoblje i podijeliti funkcije unut, između ministarstva i vojske kako bi shvatili koja su njihova područja djelovanja i koje su njihove ovlasti. Cilj je uspostaviti, ponavljam, funkcionalni zapovjedni lanac e, koji bi trebao profunkcionirati početkom sljedeće godine. To je savjetodavni dio um, EUMAM misije. Postoji i drugi e, zadatak, a to je širenje mreže. Dakle, u e, pokušaju stvaranja funkcionalno zapovjednog lanca ne smijemo govoriti e, samo sa e, obrambljenim establishmentom, moramo govoriti i sa ministarstvom financijama, sa vladom, a po mogućnosti i drugim e, sugovornicima kako bi to što se pokušava uspostaviti unutar Ministarstva obrane djelovalo i funkcioniralo u širem kontekstu misija je imala tjesnu suradnju sa EU e, delegacijom. EU delegacija ima e, ključnu e, ulogu u budućnosti, primjerice u nabavljanju opreme upravo za faku. I naravno tu je bila i suradnja i koordinacija sa Minuskom. Dakle, postojala je vrlo bliska suradnja i interakcija sa UN-ovom misijom Minuska. Tu je isto tako upravljanje ljudskim e, resursima. Taj aspekt je ključan za uspješnu provedbu reforme sigurnosnog sustava. E, trebalo je, e, trebalo je uzeti biometrijske podatke za 7300 ljudi iz FAKE. Ključno je isto tako pripremiti i e, na neki način e, natjerati lokalne vlasti da provedu ispravan e, e, proces provjere kandidata za ulazak u oružane snage. U budućnosti to bi trebalo značiti uključivanje bivših, bivših boraca iz različitih skupina Također e, kao zadatak se pojavljuje i neoperativno osposobljavanje. Ponavljam, treba uspostaviti e, uspješno i funkcionalni zapovjedni lanac na lokalnoj razini na kojoj se u budućnosti mogu stvari nadograđivati. Vrlo je važno stoga pružiti dobro osposobljavanje i izobrazbu časnicima u prvom redu kako bi e, mogli provesti taj zadatak. Neoperativna izobrazba i osposobljavanje trebalo je već biti pokrenuto pred neko vrijeme. To je trebao biti dio mandata e, misije. Mislim da je tijekom ljeta u srpnju bilo odlučeno da misija provede i taj neoperativni dio zadatka kako bi se pripremila i za buduće faze ovog procesa. Dva su konkretna projekta pokrenuta u svrhu potpore neoperativnog osposobljavanja. Prvi projekt se odnosi na opremanje e, objekata. Objekti postoje, međutim misija je tražila e, najobičnije na, najobičniji namještaj, dakle stolce, stolove i opremu za kuhinju kako bi se mogle e, kako bi se programi osposobljavanja mogli u tim objektima i provoditi međutim taj projekt je blokiran. Drugi prijeko potrebni projekt za neoperativno osposobljavanje je e, pokrivanje e, troškova smještanja i putovanja europskih stručnjaka koji bi doputovali u Bangli i organizirali osposobljavanje, no i taj je projekt nažalost blokiran i zaustavljen. E, mnogo smo govorili i e, u novom e, po odboru o tome kako svaka inicijativa okrenuta izgradnji kapaciteta u kojoj su korisnici vojska nije prihvatljiva a nije prihvatljiva pravnoj službi e, komisije. Na neki način te su inicijative e, suprotne članku 41. ili 42. E, ugovora. Već smo nekoliko puta govorili o tome i vodili rasprave zato što su ovakvi slučajevi onemogućili provedbu korisnih e, projekata. Danas ih je na stolu 13. Za njih nam treba nešto civilne e, opreme i opet ponavljam, riječ je o stolcima, o stolovima. A sve kako bi e, naši napori u smislu osposobljavanja bili uspješniji. No sve te inicijative su odbijene sada postoji e, zajednička inicijativa komisije i službe za vanjsko djelovanje kojom se pokušava naći način kako bi se e, ti projekti e, na neki način pokrenuli. Imamo dva dijela. Prvo se pitamo kako omogućiti isporuku, isporuku resursa za realizaciju, za realizaciju kratkoročnih e, projekata, a drugi se odnosi na dugoročni aspekti, a to je pitanje kako da ta oprema i treneri doista donesu do e, promjena na terenu. O tome se govori. E, nadajmo se da će e, većina tih projekata za nekoliko tjedana biti odblokirana. To će značiti da ćemo moći nastaviti s oba projekta u e, Srednjoafričkoj republici zbog velikodušnosti dvije zemlje članice Luksemburga koji je ponudio 400 tisuća eura i e, Francuske koja je dala 50 tisuća eura, sve ukupno 450 tisuća eura koje je dovoljno za pokretanje i nastavak ova dva projekta. Vrlo smo zadovoljni zbog toga zato što možemo raditi ono za što smo dobili mandat. No, s druge strane, to doista svraća pozornost na pravi problem u svrhu provedbe projekata ne smijemo biti na milosti i nemilosti dobre volje e, država članica. Riječ je dakle o sistemskom problemu kojeg treba riješiti. To je gorak e, okus, e, ostavlja nam gorak okus ovo sve što sam rekao no vidimo da Unija sve više se uključuje u danje resursa e, na terenu, posebice u Africi. I ovo čemu govorimo predstavlja značajnu e, prepreku e, tim projektima. Mi moramo pogledati naše vlastite nacionalna rješenja možemo vidjeti da bi zajednica za razvoj reagirala na isti način. Mi ovdje želimo postići predvidljivo i pristojno rješenje kako bismo pružili civilnu potporu vojnim organizacijama. I to je više od onoga što države članice mogu učiniti na nacionalnoj razini. Moramo se vratiti našim e, kućama i pregledati vlastite interne e, postupke koji nam omogućuju e, potporu ovim procesama. Još nešto o EUMAMu, a to je učinak i utjecaj krize iz rujna, kako se to odrazilo na misiju i njezino djelovanje. Krajem rujna 26. točnije Minuska je uz pomoć francuskih snaga uspjela zaustaviti e, nasilje, no e, još uvijek postoji napetost e, u državi, o tome čitamo i u novinama, postoje možda ne na dnevnoj osnovi incidenta, ali pojavljuju se poprilično redovito poljuljano je povjerenje, potkopano je povjerenje, a Faka je optužena da je sudjelovala u ustanku. Posavjetovali smo se s delegacijom Europske unije, general Delože je na e, čelu jasno je primjerica e, potreba da se izbjegnu u kontaktu i vezanost sa ustanicima. Govorimo o ne više od 400 e, pripadnika fake koji su sudjelovali u nemerima. Velika većina pripadnika međutim u njima nije sudjelovala. Dakle, dakle kriviti cijelu organizaciju e, nije samo nepravedno i nepošteno, nego po mom mišljenju i kontraproduktivno. Također e, mislim da trebamo tjerati faku da razriši te stvari unutar svojih e, reda, e, e, redova, dakle da na neki način pročisti organizaciju, da iz nje izdvoje one koji su u tim neredima sudjelovati, a sve kako bi povratila povjerenje u samu organizaciju. Također nužno je ponovo uspostaviti vijesti ako vojnici e, nemaju e, posla, onda će se s većom vjerojatnošću priključiti nekim e, skupinama. Iskustvo iz rujna nam pokazuje da moramo ubrzati procesi, proces, da im moramo dati bolju perspektivu jer je danas uopće nemaju. moramo im vratiti e, dostojanstvo i povjerenje u budućnost. Važna je e, i e, pretvorba, transformacija. Dakle, moramo reći ne, e, mi danas završavamo s radom, odlazimo i od sutra vas nema. Dakle, što nakon završetka EUMAM misije? Po mom mišljenju posve je jasno da jednom eh, kada se uspostavi eh, zapovjedni lanac eh, i veza između vojske i ministarstva obrane, da će biti važno da se osposobi osoblje fake. Nema mnogo dobrovoljaca za taj zadatak, provjeravali smo nekoliko puta unutar UN, nema posebice e, velike želje za to, ali ni stručnosti. Europska unija ima i jedno i drugo, to smo već radili u Somaliji, u Maliju i to bismo trebali činiti i ovdje u Srednjoafričkoj republici. To je dio potporu, potpore koje, koju smo se obvezali dati. Ne možemo se tek tako okrenuti i reći učinili smo što smo rekli. Mi imamo odgovornost da ostanemo tamo i pomognemo u izgradnji modernoj, odgovornoj je strukturi. To je ta potpora na koju smo se obvezali i mislim da bismo na njoj trebali ostati. 8. listopada predsjednica tranzicijske vlade, gospođa Samba Panza, napisala je visokoj predstavnici eh, pismo u kojem izričito traži nastavak e, misije za provođenje osposobljavanja izobrazbe e, osoblja e, vojnih snaga. Postoje naravno izvjesni uvjeti koje treba zadovoljiti prije bilo kakvog pokretanja takvih operacija. Prvi uvjet odnosi se na demokratske izbore, na izabranu vladu. Dakle, nova vlada, a ne e, tranzicijska vlada, e, mora e, raditi na reformi sigurnosnog sektora. Međutim, izbori koji su bili predviđeni za listopad su odgođeni, možda se održe u prosincu, a možda tek početkom sljedeće godine. No posve je jasno da nova, da nove vlade neće biti prije ožujka 2016. No još uvijek smo na vrijeme zato što smo mi s operacijom tamo do srpnja 2016. Nadam se da će ostati dovoljno e, vremena između e, sadašnje e, misije i nove misije nakon toga, odnosno euforkara. Prije no što to krenemo sa operativnom izobrazom treba provesti dobar proces e, provjere kandidata kako bismo znali koga ćemo osposobljavali, kako bismo znali da možemo imati povjerenja u izabrane ljude. Proces e, provjere kandidata je doista nužan i faka ga mora e, provesti na strogi način. Također je važan SSR e, proces e, kao e, kako bi se uspostavile jasne definicije zadaća svih sudionika te organizacije, dakle policije, vojske i ostalih, kako ne bi došlo do sukoba. Vrlo je važan i DDR proces u kojem bi trebao predvodničku ulogu imati UN, a jedan od najvažnijih aspekata je reintegracija. Kako najme e, dobiti kao rezultat e, da e, bivši borci različitih skupina budu u budućnosti integrirani u moderne vojne snage države UN mora voditi taj e, proces. Mi smo razgovarali s našim kolegama, razgovarali se još vode kako bi oni preuzeli te, e, te odgovornosti. A što se tiče proračunskih e, zahtjeva za budući rad FAKE, oni još nisu identificirani zemlja je pod eh, sankcijskim režimom UN-a, ne može se oružje eh, isporučivati u zemlju, to nije odgovornost eh, Europske unije, nego je na zemlji da ispuni svoje ustavne obveze. Što mi predviđamo za budućnost 17 studenog za vijeće dobit ćemo jasne zadatke za početak strateškog planiranja za EU eh, operaciju operaciju eh, osposobljavanja rad će započeti sljedećeg tjedna. Dokument ćemo eh, vjerojatno dobiti i imati krajem siječnja i stoga ćemo imati dovoljno vremena za pripremu e, rada na terenu. do početka e, rada nove misije i kraja mandata e, sadašnje. Ako još imam vremena, još jedan aspekt. <laughs> Molim vas, zaustavite me, inače ću predugo pričati. Ali mislim da je to dosta zanimljivo. Jer mi to radimo prvi puta sa Ujedinim nacijama. I to je i nešto gdje se može naučiti na bazi iskustva koje smo stekli u Srednjoafričkoj republice. Posebno kad se tiče e, EUFOR operacije koja je završena, ali mislim da je dobar primjer. Kao što sam rekao, e, UN je jako zainteresiran da to možemo koristiti kao model za budućnost. Zašto? Prvo zato što smo se puno žalili da od kad je odluka donesena o lansiranju Eufokara, trebalo nam je 79 dana prije nego je emisija bila na teroru i to je dugačko razdoblje, puno smo se oko toga žalili. Ali po standardima Ujedinjenih nacija to je fantastična brzina, jer njima treba, je trebalo za raspored trupa na trenu više od godine dana. U tom smislu za njih, ako postoji konkretna situacija i dogovor među članicama, da je potrebno potreban raspored vojnih snaga da bi se osiguralo određeno mjesto, da bi se osiguralo e, sigurno okruženje kao što je bio slučaj u Bangiju, a, onda, ako, onda Evropska unija može dati e, pokriti taj, tu potrebu dok e, UN koji je ne dovede svoje trupe. Znači već u siječnju ove godine imamo e, odbor, od siječnja znači imamo odbor za upravljanje Evropske unije i Ujedinjenih nacije gdje se na sastancima pokušava definirati još bolje ovaj model premošćivanja e, vezan za hitne situacije u budućnosti. Iz tog razloga i nakon što je zapravo proveden pregled onoga što je napravljeno, dogovoren je e, radni program e, između Evropske unije i Ujedinjenih nacija za 2015. i 16. i puno je uloženo napora da se definiraju materijali i mislim da ćemo početkom prosinca imati sljedeći sastanak tog upravnog odbora i od dokumenta kojeg radimo će do tada biti spreman. A sada mi samo dopustite da spomenem nekoliko pouka koje smo izvukli i koje ćemo pokušati koristiti u našem budućem radu. Jedna se odnosi na sveokupnu metodologiju. Ovdje, kao što znate, govorimo o trokutu UN, Evropska unija i Afrička unija. I sve je tako počelo u tom trokutu. Problem, jedan od problema je da bilo kad su počeli naši plan, napori oko planiranja, Nismo znali da ćemo morati dati podršku i taj premoš, element premješćivanja niti za operaciju Afričke unije, niti Evropske za UN. Mi smo planirali za, da ćemo sudjelovati u MISKI, a to je misija Afričke unije koja je bila ne, prethodila ovoj operaciji Ujedinjenih nacija. Znači zaključak je ovdje da zajedničko planiranje treba početi što je ranije moguće kako bi se definirali igrači, kako bi se od početka e, se sudjeluje zajedno u planiranju gdje se koriste uzajamne e, jake strane i ostvaruje sinergija. I u, tu vidimo zapravo napore koji su vrlo slični u smislu obuke, a trebaju se ostvarivati u Africi. Ima više razloga zbog kojih to mi želimo tako raditi. Afrička unija općenito se trudi i mi tu se troše milijuni i milijarde da se ojača e, mi, e, e, mogućnost, odnosno kapacitet Europske unije da se da vodi mirotvorne operacije i to je to okruženje u kojem ćemo i u budućnosti puno raditi vjerojatno drugo. Postoji tehničko, ali dosta neugodan problem, a to je razmjena informacija. Nismo ovlašteni prenositi povjerljive informacije Europske unije našim kolegama iz Ujedinim nacijama, ni u, ni u fazi planiranja, ni u fazi izvršavanja. A to je dosta velik problem, jer ako pogledate imam tu operaciju danas, govorimo o 60 ljudi, oni se nalaze u prostoru zajedno sa UN-om i djelomično se oslanjaju na podršku ako bude potrebna kontingenta Ujedinjenih nacija. Ako ne mogu prenositi informacije, to je sigurnosno pitanje i to je nešto što treba riješiti. A naravno to i e, usporava ili onemogućuje zajedničko planiranje. Što se tiče sljedeće generacije ili ne znam da li je zaključak da gdje ćemo, da, ne zna se koliko ćemo još imati sličnih situacija u kojima imamo isti problem, a to je da tijekom EUFAR operacije smo imali nacionalne kontingente koje je UN tražio da ostanu i da ih se stavi pod drugu eh, obranu e, po drugu, po drugu u, e, zapovjednu situaciju da bi nastavili s djelovanjima. To se ne može događati, a e UN posebno interesiraju specijalne snage koje bi ostale. To je prva operacija koju smo mi zaključili sa žandarme, gdje smo uključili žandarmeriju u vojne e, jedinice, a Ujedinjene nacije su jako zainteresirane da se to nastavi. Zatim postoje i određeni, određeni problemi vezani za podršku, kao što je recimo taj e, prostor koji je koristio UN, a gdje smo kasno se uspjeli dogovoriti tko će biti odgovoran za što. Znači, to su stvari koje treba urediti puno ranije, to je jasno iz ovoga što smo sada iskusili. I zadnja stvar vezano za ovo koju bih spomenuo, odnosi se na Gruziju, partnersku zemlju, za koju znamo da igra važnu ulogu vezano za ovu, ne samo EFOR Karo, nego i za drugim operacijama. na, na, na vrhu operacije imali smo određen broj od, od veći broj ljudi došao je iz Gruzije. To je značajan doprinos. A čak i ako možemo reći da dio troškova koje je Gruzija trebala e, e, pokriti, zapravo su pokriti drugi, na primjer Francuska još neke zemlje, međutim svejedno. jedno radilo se o mm, izlaganju života njihovih vojnika i bili su spremni, a oni su bili spremni rasporediti svoje trupe u, sred, u Centralnoafričkoj republici i Gruzija o tome ima do sada vrlo dobre dosadašnja iskustva. A sad 600, 600 ljudi su dali u, eh, u toj operaciji i nisu se oni samo eh, bili držali zaključani u barakama, nego su stvarno e, radili na terenu. S tog razloga i zbog njihovog dopriznosa njih smo uključili u ono što se odnosi na vježbe vezane za što smo naučili i to ne vodi samo UN. I znači te e, vježbe ne vode samo UN i EU nego i Gruzija. E to je bilo je kritičnih primjedbi, ali za nas je važno a imajte na umu da smo 2003. lansirali prve takve operacije i bez izuzetka, a do sad smo imali 34 takve operacije, u gotovo svima sudjelovali su i naši partneri. Znači, da bismo razumjeli koje poteškoće oni imaju kad se želi, kad se žele integrirati, to je za nas jako važno kako bi sve teklo e, glatko. I sad ću se zaustaviti. Hvala lijepo. Samo bih vas htjela informirati da je naša sljedeća točka dnevnog reda upravo je javno saslušanje vezano za suradnju sa trećim zemljama i organizacijama na području ZSOP, p-a, pa je ovaj vaš govor bio upravo dobar uvod u to, ili prije nego što dam riječ člani, članovima e, našeg pododbora. Dopustite da ja nešto kažem o toj temi. Početkom 2015. imali smo misiju našeg pododbora u Centralnoafričkoj republici i zapravo se radilo o gotovo zadnjoj fazi postojanja naše operacije tamo, Eufora. To je bila ta misija premošćivanja u Bangiju. Zapravo svi naši sugovornici iz e, Srednje Afričke republike spomenuli su izvrsne rezultate te misije za premošćivanje, a jedini e, sumnje bile su vezane za da li je to bila prava faza u kojoj je trebalo prenijeti ovlaštenja Minuski. I zapravo nakon nekog vremena i ja sam sama si postavljala isto pitanje. Prema tome učimo iz iskustva i mislim da trebamo, a isto tako spomenuto je i od strane zapovjednika žandarmerije koji je ovdje bio prisutan da to treba imati na umu. Govori, razgovarajući sa sudionicima i vojnicima e, članovima žandarmerije Europske unije e, e, mogla, rekla bih da je većina njih imala puno iskustva iz Afganistana što znači da su stvarno bili osposobljeni i voljni da se angažiraju, interveniraju, iako su, je situacija osjetljiva, iako je situacija bila osjetljiva, oni se nisu bojali stvarno ići, u, uključiti se i između strana koje su bile u sukobu i stvarno doprinijeti uspostavi mira u okviru mandata Minuske došlo je do velikog, do, veliko, do velike razine e, nasilje. To su bili jako negativni, nesretni slučajevi koji su doveli do otmice ambasadora Gejeran. Prije e, sastanka odbora za sigurnosti i glavni tajnik eh, UN-a prihvatio je njegovu ostavku. Dakle, nadajmo se da ćemo sada vidjeti opet pokretanje tog nekog zamaha nove, nove misije. No taj transfer ovlaštenja, ako bi htjela govoriti eh, istinito, u tom smislu to nije bilo napravljeno na vrlo uspješan način. Minuska vjerojatno nije bila, nije bila operacija toliko voljna da se angažira i trenutak je stvarno bio vrlo težak za Afričku republiku, no nadajmo se da ćemo opet doći do tog zamaha. Gospođa Gomez, želite li vi nešto reći? Oprostite mi gospodine Kelam, da pustite mi da gospođi Gomez prvo dadem riječ. Vidim da i vi tražite riječ, ću vam je kasnije. Hvala lijepo. Želim zahvaliti govorniku na ovom e, gospodinu Iklodiju na zanimljivom e, na zanimljivoj prezentaciji a isto tako i na zanimljivom je rekla bih uspješnom iskustvu koje je stečeno u vrlo zahtjevnim uvjetima. Da, imamo u toj zemlji misiju Europske unije, ali znamo E, da neke zemlje članice kao i u svakoj drugoj misiji igraju važniju ulogu neko druge i tu postoji određena disproporcija što stvari čini, e, što otežava situaciju, ali činjenici da je baš, barem jedna članica jako angažirana isto pomaže. Ja sam bila zapanjena zbog poteškoća na koje ste naišli Nadam se da ćete ih uspjeti riješiti, posebno s ovom smiješnom pravnom, eh, s ovim pravnim prigovorom vezano za dobavu opreme civilne prirode. Mogu zamisliti da je to nešto, jedan slučaj zanimljiv vi za Ujedinjene za UN. I zašto oni žele da to bude model ali naravno postoje i svi ti ključni uvjeti o kojima ste vi govorili, a koji moraju biti zadovoljeni kako bi jer, jer se, ja bih rekla, uspjeh misije mjeri upravo tim zahtjevom da mi damo obuku za kasnije misije. Ali naravno, za to nam treba drugi e, politički legitiman okvir i zapravo mislim da je tu zahtjeva rad, ali mislim da to možemo napraviti. Imam pitanje za vas. Može li to postati model ne samo za brojne afričke zemlje, nego i za nas? Kad imamo na umu zadatke koje ćemo imati jedan dan, a koji su i ako to zaniječemo i ako ne želimo vidjeti tu činjenicu, po mom je mišljenju e, jedan razlog zašto je situacija u Libiji došla do, e, do faze u kojoj je danas. U jednom trenutku morat ćemo taj posao u Libiji obaviti. SSR, DDR, DDR, SSR. To se neće dogoditi bez preuzete obaveze Europe. I u tom smislu imam pitanje za vas. Do koje mjere vi mislite da bi to mogao biti zanimljiv model za zemlje u susjedstvu? Jer brojni problemi koje vidimo u Afričkoj republici e, isto su tako povezani sa neredom u Libiji i sa e, oružjem koje je poslano svuda po teritoriju Libije. Hvala vam lijepo, gospodine Keram. Hvala lijepo. Hvala na vrlo informativnoj i vrlo kvalificiranoj prezentaciji. Slažem se sa gospođom Gomez da Srednja Afrička republika bi se mogla smatrati modelom za Europu vezano za to kako rješavati konflikte. Međutim, pitanje je još uvijek otvoreno. Zašto situacija nije stabilizirana? jer je zemlja relativno malena sa stanovništvom koje broji manje od 5 milijuna, znači trebalo bi biti moguće e, upravljati s time, postoji osvještenost već dugo međunarodne mirovne snage i pomoć stižu izbjeglicama se pomaže u susjednim zemljama, postoje posebni programi za djecu, a ipak pola stanovništva još uvijek treba humanitarnu pomoć i imamo ispade nasilja u rujnu na primjer koji su e, zabrinjavajući i nemamo još uvijek izgleda o tome kad će biti izbori imajući na vaše iskustvo imam pitanje što po vašem mišljenju ili iskustvu bi mogao biti ključni faktor zbog nastavka nestabilnosti. Jesu li to vanjski akteri koje treba uzeti u obzir kako vi procjenjujete situaciju u tom smislu. Hvala vam lijepo. Hvala. Ne vidim druge zahtjeve za intervencijom. Vi imate riječ, gospodine Klodi. Hvala lijepo. Hvala na pitanjima i komentarima. Što se tiče tog pisma, nisam ja najkvalificiranija osoba da to, na to odgovorim. Trebali bi tu kolege, ovdje su kolege koji se na dnevnoj razini bave Srednjoafričkom republikom, oni bi vam mogli više o tome reći. Što se tiče financiranja opreme, opet to je, moram reći da je to jedno važno pitanje koje definitivno treba riješiti na način koji nam može pomoći da planiramo i izvršavamo naše odgovornosti u jačanju kapaciteta u određenim zemljama. Potpuno je jasno da sektor obrane ne može biti ispušten iz tih napora ako je cilj izgraditi države koje dobro funkcioniraju u Africi, u Istočnoj Europi ili negdje drugdje, onda očito nam treba biti moguće da lokalnim vlastima pomognemo u ostvarenju u, u jačanju kapaciteta u svim ključnim područjima uključujući obranu. Ako ispustimo obranu zemlja možda neće biti u stanju funkcionirati, možda će se raspasti i zbog toga se naša druga ulaganja koja smo napravili u možda obrazovanje, infrastrukturu ili zdravstvo će biti ugrožena. Prema tome mislim da je apsolutno ključno da za to nađemo način djelovanja. Ja isto tako imam osjećaj što se tiče komisije, da se tu ulažu veliki napori upravo u tom smjeru. Iako jesmo imali problema i vama je problem jasan, želim isto tako dodati da nacionalne prakse nisu drugačije. Mi znači očekujemo da oni koji imaju odgovornost za razvojne fondove da promijene svoj pristup i stav. E, i to puno više nego što se to može na nacionalnoj razini kod kuće napraviti. To je veliki izazov i puno se ulaže napora u tom smjeru. Ako e, pogled e, pismo namjere predsjednika Junkera, tu se još uvijek naglašava taj problem. Naime, to je dio programa rada komisije tijekom za sljedeće e, područje. E, ne bih rekao da je sve crno, e, radi se, ali teško je i treba nam vaša pomoć. Što se tiče modela UN-a, da, UN bi to želio, naše, taj slučaj vidjeti kao model, ali međutim nije to bjanko ček koji možemo ponuditi. Određeni uvjeti se trebaju poklopiti isto tako. Ne treba to gledati nečim automatičnim. Kad god UN želi intervenirati, Evropska unija će tu popuniti eventualne eventualne e, jazove budući da njima zbog toga što su e, spori e, pomoć Evropske unije koja će uvijek biti na raspolaganju. Ne, uvijek će to biti naša odluka, odluka zemalja članica Evropske unije da li će se angažirati ili ne. Ali model treba razviti na način da ako i postoji namjera i potreba da se to napravi, da onda mi to možemo napraviti brzo, glatko i nas opće zadovoljstvo. Tu znači ima puno posla koji treba napraviti da bi to stvarno bio model za buduće djelovanje. E, što se tiče Libije i reformi tamo. To je dio opcija planiranja koje su na stolu danas. Naravno, opet određeni uvjeti trebaju biti prvo zadovoljeni. Nešto manji, možda postojanje GNE, to bi bilo i to je, jedna, znači nečega što bi bilo um, predstavljeno na odgovarajući Znači stvarno GNA koji podržava znači vlada nacionalnog e, jedinstva koju a trenutno postoji jedan čimbenik oko kojeg se frakcije e, slažu, a to je da ne žele vidjeti strane, vidjeti strane vojnike na svom terenu. Ali ako se to postigne, ako imamo rezoluciju Vijeća sigurnosti Ujedinjenih nacija, onda je to jedna od opcija, zato je to važno. Ako jednom kad se uspostavi vlada nacionalnog jedinstva, da se brzo e, angažira sa odborom za sigurnost tako da već isti dan ili drugi dan nakon što se uspostavi takva vlada možemo analizirati njihove potrebe i koliko pomoći su spremni podržati. Međutim, zato nam trebaju već biti spremni planovi. E, to bi bilo ono što mi možemo ponuditi kao meni, a onda možemo vidjeti da li su oni zainteresirani ili nisu. Libija je prema tome definitivno mjesto gdje se tako može djelovati. Ja bi išao i dalje. Ako gledamo unaprijed, jedno onoga što nas brine je kako e, ograničiti djelovanje virusa koji predstavlja e, takozvana islamska država. Ako gledate širu regiju, pravo je čudo da Libanon još funkcionira. Znači, kako im dati podršku? Kako ojačati njihovu izdržljivost, izdržljivost svih zemalja u susjedstvu? Kako taj virus se ne, ne bi proširio na njihov teritorij? I tu radi, govorimo o jačanju kapaciteta. Ako je put se radi o novcu, kad pitate Jordan, oni će reći treba nam infrastruktura, Imam, imamo toliko izbjeglica, imam e, vanjski dug, oko kojega mi treba pomoći, da, znači koji puta ta financija, ali koji put se radi o jačanju kapaciteta, o upravljanju. Policiji, o žandarmerija, koji puta i vojna obuka. I mi to možemo napraviti i vjerojatno i će to biti puno naglašenije u budućnosti u, i u, u aktivnostima SZOP-a za ovog odbora za, za to. I tu se ne govori samo o novcu, ne radi samo o novcu, nego i o spremnosti zemalja članica da dadu trenere i trupe. Imajte na umu onu malu EUMA misiju od 60 ljudi koja postoji danas. Koliko je bilo, koliko imate tamo ljudi? Sedam? i zahvaljujući Gruzicima Da, znači trebamo uskladiti, sinhronizirati spremnost i misije sa spremnošću da damo i resurse potrebne da se da podrška našim aktivnostima, tim aktivnostima. To je svakako jedno važno buduće područje. E, a sad bih e, rado prepustio riječ mojim upućenijim kolegama koji mogu reći e, što je najvažnije da se e, održi Srednja Afrička republika i da ona postane održiva država, da, gdje se neće nastaviti sukob. Općenito možemo reći da se tu radi o problemu, a prošli tjedan sam bio u Somaliji, kako da se održi zemlja koja je do neke mjere umjetno stvorena kako da se postigne da federacija ostane čitava e, iako su određene linije pojedini klanovi povukli unutar njenog teritorija kako bi se od, kako na pravi način odgovoriti na lokalne potrebe, a istovremeno imate poticaje koji će ih navesti da zajedno rade u okviru federacije. E, nastavak pomoći je potreban i kad god se govori o migracijama, a to se sigurno radi svaki dan jer je to sigurno jako visoko na vašem dnevnom redu, pitanje sigurnosti je od ključne važnosti kad se i o ovom problemi u zemljama porijekla migranata kao i u zemljama tranzita, a tu se radi i o životnim uvjetima. Ako nema dobrih lijekova, to košta novaca, ali je vrijedi truda. Hvala lijepo. Claudia, I like to, to thank you very much. Gospodine želim vam zahvaliti na vašem nada sve sveobuhvatnom, informativnom i dobro strukturiranom izlaganju. Hvala vam lijepo još jednom. Želim vas obavijestiti da tajništvo pokušava pozvati zapovjednike i u negdje um, rano sljedeće godine k nama. Da, Dakle, nadamo se da će, da će nam i oni moći nešto reći o tome. Hvala vam lijepa. Thank you. See you later. <laughs> See you later. Anytime. All right. <laughs> Please stay. We have uh, next point of our agenda. Molim vas da ostanete u dvorani, imamo sljedeću točku na našem dnevnom redu, to se radi o javnom saslušanju o suradnji sa trećim državama i organizacijama na polju ZSOP-a. Imamo četiri panelista. Još čekamo na jednog od njih. Navodno imamo poteškoća sa ulaskom zbog sigurnosnih mjera za ulazak parlament, ali nadam se da ćemo e, uskoro ga moći ugostiti. Ladies and gentlemen, please be seated. Dame i gospodo, molim vas sjednite. Dopustite mi da ponovno najavim sljedeću točku na redu, dakle javno saslušanje o suradnji s trećim državama i organizacijama na području ZSOP-a. Zadovoljstvo mi je što možemo ugostiti četiri izvanredna panelista, kao prvo gospođu Klaru Gansland iz SVD-a. Ona je voditeljica odjela odgovorna za ZSOP. Zatim, e, kao treća zemlja na području suradnje imamo vojnog savjetnika u Marokanskoj, e, Marokanskom izaslanstvu u Europskoj uniji, gospodin Hamadin. Ispričavam se što sam možda krivo izgovorila vaše ime, nadam se da ću to još um, malo bolje uspjeti naučiti. On je službenik za vezu Ujednih naroda pri Europskoj uniji, to je gospodin Rory Keane. I na kraju, ali ne i najmanje važno, uh, profesor uh, Joachim Kops koje predstavlja dekana pri Slobodnom sveučilištu u Briselu. Dame i gospodo, imali smo odličan uvod ovoj temi na našem dnevnom redu. Gospodin Gabor Kodi, nas je to uveo. Tako da smo informirani barem o jednom dijelu suradnje i bez dalje odgode bi predala riječ gospođi Kvari Ganslandu. Gansland, izvolite. Thank you very much, Madam Chair. Hvala vam lijepa, gospođo predsjedavajuća. Hvala vam na vašem pozivu što mogu danas govoriti o radu eh, u zajedničkoj sigurnosti obavljenoj politici u suradnji s našim partnerima. Rad s partnerima unutar ZSOP-a je dio eh, europskog sveobuhvatnog pristupa upravljanju krizima. Svi smo eh, izloženi zajedničkim izazovima, nitko ih ne može riješiti sam, svi imamo ograničenja u našim resursima i tako dalje. Moramo srađivati s partnerima, a kada surađujemo s partnerima, onda Europska unija ima koristi od njihovih znanja, kapaciteta, vještina, ali to nam dopušta i da ih približimo nama, da izgradimo naše odnose s njima i da ih dakle doista približimo k nama. Kada imamo partnere, to naravno i povećava legitimnost aktivnosti u očima naših partnera. Dakle, onda tu ne djeluje samo Europska unija, već i druge države diljem svijeta i međunarodne organizacije u sklopu tih raznih aktivnosti. Europsko vijeće je u lipnju naglasilo želju da se pojača partnerstva u okviru ZSOP-a, prije svega e, sa NATO savezom, OSSS-om, Afričkom unijom i Ujedinim narodima, a visoka predstavnica je također naglasila da bi partnerstva trebala biti u samom središtu Europske globalne strategije. E, detaljnije rečeno, ja bih kratko naznačila četiri glavna stupa, dakle četiri glavna elementa europskog partnerstva na području ZSOP-a. Prvi stup tu treba naglasiti rad sa regionalnim i međunarodnim forumima, naša suradnja sa UN-om, sa NATO savezom, sa Afričkom unijom i sa OSSS-om. Drugi glavni stup je sudjelovanje trećih država u našim misijama i operacijama. Treći, vrlo važni stup, e, također vezan uz partnerstva, to je e, sigurnosni obomeni dijalog kojeg možemo imati sa partnerima. A četvrti glavni stup je izgrađivanje kapaciteta s našim partnerima i to je jedna od glavnih tema s kojim se bavimo u suradnji s partnerima. Sada bih prešla na prvi element kojeg sam navela, dakle suradnja sa UN-om, NATO savezom, OSSS-om i Afričkom unijom. Što se tiče suradnje s Ujedinim narodima, e, to je svakako ključno za naš rad i to na svim razinama. Vrlo mi je drago što imam ovdje priliku sjediti kraj eh, mogu vrlo drago kolege i prijatelja iz naroda, od njega ćete čuti detaljnije eh, vezano uz taj rad, ali ja bih već sad na glas da je ta suradnja od ključne važnosti na svim razinama, dakle politički, operativno i na samom terenu. Naši bilateralni odnosi s un su se mnogo razvili i pojačali u proteklih nekoliko godina. Možemo reći da je to postao uobičajen način života za nas. Imamo zajedničke vrijednosti, zajedničku objedinjenost, postizanju mira. A što se tiče ZSOP-a, to mogu primjerice spomenuti suradnju u Maliju i Afričkoj republici, koji su trenutno u tijeku, to su vrlo dobri primjeri, a isto tako e, u Srednjoafričkoj republici ranije ove godine smo sa Eufora prešli na UNVU operaciju Minuska i to je vrlo dobar e, primjer dodane vrijednosti u sklopu takvih partnerstva. Isto tako mi dobro napredujemo ka postizanju okvirnog sporazuma o e, uzajamnoj podršci, a isto tako i o administrativnim e, postupcima za razmjenu povjerljivih informacija. To su vrlo praktični alati koji će nam omogućiti da idemo e, dalje naprijed u toj e, suradnji od koje obje strane imaju koristi. Isto tako želim naglasiti da smo imali vrlo uspješnu provedbu akcijskog plana za podršku u enovim mirotvornim misijama što je vrijedilo do prošle godine, a sad imamo novi novo strateško partnerstvo koje je zajedno pripremio UN i Europska unija i oko kojeg smo se suglasili u proljeću ove godine. To strateško partnerstvo naglašava sedam prioritetnih područja na koje se želimo dotočiti do 2018. godine. Ta prioritetna područja su przi e, odgovor, podrška e, afričkoj sigurnosnoj i mirotvornoj strukturi, E, pojačati doprinos država članica u UN-ovim militarnim e, operacijama, reforme sigurnosnog sustava, uzajamna podrška i e, razvoj informacija i praćenje nakon prve provedbe akcijskog plana iz prošlog razdoblja. Svaki šest mjeseci dobivamo smjernice zahvaljujući upravnom odboru UN-ih naroda, a trećeg poslije ćemo i zaprimiti sljedeće smjernice. Tu ćemo imati sastanak gdje će Pedro Sarano, naš predstavnik, biti tamo prisutan i e, glavni tajnik una gospodin Lacus. To će biti još jedna prilika da govorimo o dugoročnim strategijama e, i o suradnji u operacijama. Isto tako trebam spomenuti da na najvišoj razini Europska unija sudjelovala na e, sastanku na visokoj razini pod predsjedništvom gospodina Obame 28. rujna. Što se tiče NATO saveza, Europska unija i NATO savez su pod velikim utjecajem ok, e, promjena u našoj okolini, e, u našoj neposrednoj okolini, ali i zbog globalnih promjena. Europska unija radi sa državama članicama na izgradnji kapaciteta, a tu se radi o tome da želimo da e, kapacitete mogu koristiti EU, UN, NATO savez i drugi forumi. Osim toga, mi isto tako raspravljamo i o drugim zajedničkim temama, poput pomorske sigurnosti, hibridne i kibernetičke prijetnje, eh, šire partnerstvo i izgradnja za već, više kapaciteta u partnerstvima. Imamo neke poteškoće koje su da na snazi, ali mogu reći da imamo vrlo dobre neslužbene kontakte, kontakte na radnoj skupini, kontakte među osobljem na svim razinama. I isto tako želim reći da smo ove godine ostvarili napredak sa paketom o um, NAK sastancima za postizanje mira. E, isto tako smo imali 2013-2015 dva zajednička sastanka, imali smo i NATO sastanak na vrhu u Walesu E, i još jedan sastanak nakon toga, dakle taj niz sastanaka nam isto tako pružio priliku da pojačamo još više našu suradnju. Što se tiče Afričke unije, tu pokušamo pojačati e, kapacitete Afričke unije u svojstvu postizanja mira. Imamo i strukturu APSA za postizanje mira i sigurnosti. Europska unija je opredjeljena da će pomoći ojačavanju nošenja unije i to je jedan od glavnih spona između naše, u našoj suradnji od kad smo imali sastanak na vrhu 2007. Afričke unije. Zatim postoji nekoliko regionalnih strategija koje još upotpunjuju taj okvir. To je sve međusobno povezano i u sklopu zajedničke suradnje. Imamo tri e, teme suradnje. Kao prvo želimo ojačati dijalog i među e, političkim i e, sigurnosnom skupinom Europske unije i između istovjetnim odborom u Afričkoj uniji. Zatim isto tako sa Afričkom unijom pokušavamo učiniti da je APSA u potpunosti operativna, a treća tema je da imamo predvidljivo financiranje za mirotvorne operacije Afričke unije a na zadnjem e, sastanku Afričke unije na visokoj razini u travnju 2014. godine se Europska unija upravo na to sve i obvezala. Što se tiče OSSS-a, tu Europska unija ima usku suradnju s tom organizacijom što se tiče e, sigurnosti na području OSSS-a i uključujući upravljanje krizama. Postoje i suradnja koja je u tijeku u Gruziji, Kosovo i Ukrajini sa OSSS-om. Gospođo predsjedavajuća, malo ću preskočiti neke stvari jer sam svjesna vremena. E, ima toliko toga što bih se spomenuti, ali moram biti malo brža. Trebam naglasiti i panel istočnog partnerstva zsop u Mislim da je to vrlo dobar primjer kako možemo izgraditi naša partnerstva s partnerima. Tu se sastajemo sa šest partnerima iz istočnog partnerstva svakih šest mjeseci u Briselu. To je na stručnoj razini. Imamo multilateralno praćenje samim bilateralnim, samog bilateralnog dijaloga kojeg imamo. Dakle, e, na toj multilateralnom formatu možemo govoriti sa šest partnerima, dakle Armenija, Azerbajdžan, Bjelarus, Gruzija, e, Republika Moldova i Ukrajina o zajedničkim e, temama. Primjerice možemo razgovarati o njihovim iskustvima kada se radi o doprinosu Eh, europskim operacijama za upravljanje krizama. Čuli smo gruzijsko iskustvo koje je vrlo korisno i vrijedno eh, i kada se radi o primjerice u operaciji u Srednjoafričkoj republici. Također možemo razgovarati o temama koje njih zanima, primjerice čuli su od nas eh, kako je stanje sa revizijom europske politike susjedstva ili kako Europska unija radi e, na strateškim e, priopćenjima. Dakle, pokušavamo odgovoriti na potrebe i zahtjeve naših istočnih partnera. Zatim drugi multilateralni forum isto tako imamo suradnju sa regionalnom forumom ASEAN-a. Vjerojatno ste čuli za kontaktnu skupinu protiv gusarstva pred obolom Somalije, ali to ću sad preskočiti, ali mogu se na to vratiti ako za to bude pitanja. Spomenula sam da imamo četiri stupa, a govorila sam do sada samo o prvom stupu, sada ću prijeći na drugi stup. Tu se radi o sudjelovanju naših e, država partnera u misijama i operacijama ZSOP-a. To je vrlo dinamično područje, a alat koji nam su na raspolaganju za takvu su suradnje se zove sporazum okvirni sporazum o suradnji pod katicom engleskom FPA. To smo do sad potpisali i oni su u snazi sa 18 država partnera, partnerima. A sada će uskoro stupiti na snagu, nadamo se, i um, onaj sporazum koji je potpisan sa Korejom. A imamo dobre izglede će to i sa Marokom i mi je drago što e, će nam možda gospodin reći nešto više o tome. E, ti okvirni sporazumi o suradnji su vrlo vrijedni alati za e, poticanje naše suradnje. To nam omogućava da dobijemo doprinos od naših država partnera. Ali tu nema nikakvog automatskog postupanja. Dakle, kada imamo ono individualne misije ili operacije, europske države članice donose odluku o tome žele li u toj aktivnosti imati kao partnere i države partnere. Dakle, u političkom i sigurnosnom odboru se odlučuje o tome i zatim ako naši partneri doista žele da to postupno odgovoriti, onda države članice prihvaćaju njihove doprinose. Što se tiče sudjelovanja, 2014. godine smo imali 15 država partnera s i operacijama sa otprilike 560 osoba, što predstavlja 8% e, svih e, jedinica Europske unije. Dakle, vrlo vrijedan doprinos. A jedan nedavni primjer, navela sam već Gruziju u Euforkaru, zatim Srbiju, koja se specijalizira u um, opskrbljivanju sa medicinskom opremom, trenutno u Maliju, Srednjoafričkoj republiji i Somaliji, Turska koja sudjeluje u Čiliju, E, tamo mnogo godina već e, surađuju s nama, zatim Bos, u Bosni isto tako surađuju s nama. U, isto tako Maroko je dalo vrlo važan doprinos u prošlosti, a imamo i značajan doprinos SAD e, Sjednih američkih država i Turske u operaciji EOLEX Kosovo. Osim tog izravnog sudjelovanja imamo primjerice Kolumbiju koja u uskoj suradnji sa Talantom razmješta svoje jedinice u proteklih nekoliko tjedana. I općenito niti reći da imamo dobre primjere iskustva i e, doprinosa ponošenja tereta na Afričkom rogu. Kina, Japan i Koreja i drugi tu sudjeluju. To je vrlo važan aspekt kojeg ćemo uzeti u obzir u trenutnoj reviziji, a i u bilo kojim budućim strategijama. što se tiče dijaloga. Ti dijalozi su važni. S jedne strane govorimo o doprinosima država partnera za naše operacije, ali isto tako, kao što sam već prije rekla, to je način da možemo e, globalnije djelovati po pitanju sigurnosti mira, to nam dopušta i da razgovaramo o zajedničkim e, problemima i temama poput e, obuke, razmjene najboljih praksi i tako dalje. Ako se okrenemo budućnosti, izgledima za suradnju budućnosti, spomenula sam da imamo sporazum sa Republikom Korejom koji je već, koji već potpisan. Tu čekamo da se on ratificira. Zatim Švicarska će isto tako doprinjeti a imamo i druge zemlje koje isto tako će uslijediti, najvjerojatnije. Izgradnja kapaciteta naših partnera, tu je cilj naravno da podržimo lokalne i regionalne partnere u preuzimanju odgovornosti za prevenciju i upravljanje kriznim situacijama. Tu ste vjerojatno od mog ravnatelja čuli za zajedničku komunikaciju i za obuku i opremanje, tako da se ne bih na to osunula, ali da. Ali neki članovi su ovdje novi. Molim vas, vrlo kratko, gospođo. Dakle, imali smo zajedničku komunikaciju visoke predstavnice i Europske komisije u travnju o tome kako ojačati kapacitete, kako raditi na izgradnji kapaciteta na području sigurnosti obrane. Sada se radi na praćenju i rekla bih da imamo dva cilja vezano uz taj zajednički pristup. Kao prvo, želimo izgraditi kapacitet i podržati razvoj na području sigurnosti tako što ćemo iskoristiti sve alate koje europske uniji stoje na raspolaganju u tu svrhu. Također želimo izgraditi e, istinska partnerstva i e, omogućiti i ojačati e, naše države partnere da sudjeluju u prevenciji i upravljanju krizama. U našem radu se trenutno usredotočimo prije svega na afrički kontinent, ali mi smo često uvjereni da će taj novi rad na području obuke i opremanja e, se moći primijeniti na druge dijelove svijeta. Tražim sada taj dio u dokumentima. moment. Možda da sada pređemo na sljedećeg govornika, pa ćemo onda imati drugi krug, ako se s time slažete. Hvala vam. Sada gospodine Lami Hamadam, izvolite. Hvala vam gospođo predsjedavajuća. Kao prvo vam želim zahvaliti na pozivu, na, ovo saslušanje, što će mi dopustiti da izložim vrlo kratko ulogu koju Maroko igra u okviru uh, zajedničke sigurnosti obavne politike i uh, prognoze za budućnost. Uh, regionalna međunarodna sigurnost se mijenja a iz SOP se javlja kao temeljni stup unutar europske strukture i to znači da treba proširiti partnerstva e, na države na Sredozemnom moru kada se radi o e, sigurnosti obrani. Državi partneri bi trebali biti e, solidarno u to uključeni i treba imati suradnju na području sigurnosti i obrane gdje bi imali rješenje za sve prijetnje izazove koje prijete Sredozemnom moru općenito. Maroko je uvijek e, rekao da postoje tu unakrsni interesi svih partnera na Sredozemnom moru. Trebali bismo imati transparentni, progresivni i uravnotežen dijalog i e, onda bi trebali e, s time reći da je regionalna sigurnost nedjeljiva, da je to nešto gdje bi trebali imati sve strateške elemente te političke elemente, humane elemente ujedinjene i da naravno to ne bi trebalo ići na uštrb drugih sektora. mi smo dosljedno apelirali, to jest odgovorili na apel Europske unije i e, poslali smo kontingent kraljevske vojske u okviru operacije u Bosni i Hercegovini. To je bila prva vojna operacija Europske unije velikih razmjera i mi smo tu pokazali da postoji solidarno strateško partnerstvo između Maroka i Europske unije e, i da se tu ide u tom smjeru. Maroko je rekao da će isto tako sudjelovati u toj operaciji na dulje stazi, to znači da se mi tu dugoročno obvezujemo na suradnju sa regionalnim partnerima i e, isto tako smo na Kosovo dasli snage unutar NATO saveza e, ili primjerice na obolu Bjelokosti ili na Tahiti. Što se tiče operativne strane, e, mi imamo 3000 ljudi koji smo odaslali i s time smo jedan značajni doprinositelj operacijama Europske unije. To pokazuje da imamo dobru volju sudjelovanja na terenu i da želimo djelovati u duhu međusobne suradnje, e, u duhu kolegijalnosti. E, I mogli smo vidjeti da je taj duh postojao i na terenu između naših i vaših snaga. Koncept interoperabilnosti je potreban za svaki oblik vojne ili vojno operativne suradnje imamo sudjelovanje Maroka gdje bi zapravo to mogao biti okvir koji bi mogao poslužiti i kao primjer za druga partnerstva sa drugim državama u okviru operacija ZSOP-a. Sudjelovanje marokanskog kontingenta e, u mirotvornim operacijama, ali isto tako i u humanitarnim misijama, pokazuje pokazalo je da možemo iz toga proizaći sljedeće zaključke. Kao prvo, e, marokanske snage su uspjele ostvariti dobre odnose sa e, kolegama e, i mogli su im pokazati našu vojnu tradiciju koja je dosta specifična, ali je više manje homogena. Te zajedničke operacije su također marokanskim vojnicima e, omogućili da sudjeluje u međunarodnim naporima. I iako mi nismo članica NATO saveza, Maroko želi sudjelovati u multilateralnim operacijama. E, članovi kontingenta u Bosni i na Kosovu su stalno pokazali da su e, profesionalni i da stoga mogu potpuno sudjelovati i u budućim e, aktivnostima. Isto tako u okviru NATO saveza imamo multinacionalnost i nepristranost marokanskih vojnika koji imaju mnogo veliko iskustvo i to je dovelo do novog pristupa e, za postizanje mira i u humanitarnim operacijama. Još jedna dodatna točka je isto tako to što je, smo mogli na, u Bosni ili na Kosovu E, ukloniti neprijateljstvo i tenzije među lokalnim zajednicama, mogli smo doprinijeti e, dinamičnom ekonomskom razvoju što bi dopustilo lokalnoj, lokalnom stanovništvu da ponovno stane na noge. Na eurosredozemnom području e, prije svega imamo problem sa terorizmom, sa trgovinom ljudima, sa proliferacijom masovnih oružja, ali to je sve vezano u stare regionalne sukobe i tu Maroko želi da svi partneri na eurosredozvanom području budu uključeni u rješavanje e, pod tim konceptom nedjeljivo, nedjeljive sigurnosti. I želimo dati sredozvanom moru e, jednu strateš, jedno strateško jedinstvo, jednu homogenost mi možemo konstatirati da se sigurno situacija na području sredozemlja e, pogoršava, a isto tako i e, na području subsaharske Afrike. To je velika prijetnja, veliki izazov sigurnosti na području sredozemlja. Vidimo da skupine teroriste iskorištavaju e, slabost vlada u regiji, slabost državnih struktura, da organiziraju kriminalne mreže u svrhu trgovine sa raznom, raznom robom. Maroko pokušava odgovoriti na um, globalne prijetnje, pokušavamo stvoriti sigurni prostor na području sredozemlja i zbog toga će vidjeti koliko tjedana Maroko i Europska unija potpisati okvirni sporazum s Europskom unijom vezano uz sudjelovanje Maroka u operacijama upravljanja krizom pod vodstvom Europske unije. Taj sporazum je osvojen uh, unutar vijeća Europske unije, a Maroko je trenutno jedina i prva država sa područja sredozemlja, pa čak i sa cijelog afričkog kontinenta koja je potpisala takav sporazum. Taj sporazum određuje um, razna pravila, naše odgovornosti, zapovjedništva, discipline, i e, Europska unija bi tako mogla sa rokom imati jedan sporazum, ne bi morala za svaku aktivnost potpisati za, zaseban sporazum. I mogla bi se, moglo bi se Maroko uključiti u operaciju upravljanja krizama. Nakon nekoliko mjeseca e, pregovora mi Vidimo da je Europska unija sada potpisala za sporazum i to je znak dobre volje i priznavanja e, uloge Maroka u tim operacijama. Maroko je jedina sredozemna zemlja koja ima mandat za pregovore koje je e, Vijeće Europske unije dodijelilo Europskoj službi za vanjsko djelovanje za te pregovore. Tu ćemo formalizirati sudjelovanje Maroka u operacijama upravljanja krizama. To je jedan novi dio u okviru strateškog partnerstva koje Maroko želi imati s Europskom unijom. E, tu se potiče dinamika, uzajomno svačanje, priznavanje, a to je nešto što odavno karakterizira odnos Europske unije i Maroka. Unutar revidirane europske politike susjedstva Maroko smatra da bi se trebao pojačati dijalog i operativna suradnja u svog rješavanja zajedničkih sigurnosnih izazova, prije svega terorizam, organizirani kriminal, ilegalna trgovina, e, kemijskim e, i drugim oružjem, borba protiv radikalizacije. Treba imati zajednički pristup, e, zajedničku odgovornost, zajedničku solidarnost na tim izazovima. To znači da moramo imati e, okvir u kojem će se udružiti e, države članice Europske unije i države partneri kako bismo ostvarili najbolju moguću sinergiju i zajedničku razmjeru, razmjenu o ovim temama. Hvala vam gospođo predsjedavajuća. Hvala. E, hvala vam. Sada gospodin Rorikini. Hvala vam na pozivu da budem danas tu s vama. Velika mi je čast e, govoriti pred uvaženim e, zastupnicima u ime Ujedinjenih naroda. Počet ću tako da kažem da ured moj u Briselu predstavlja dijelove Ujedinjenih naroda iz Njujorka. E, mi smo dio e, dijela za politička pitanja, zatim za mirotvorne akcije te e, terenske potpore. Ured je uspostavljen 2011. a cilj je izgradnje partnerstva u, u Briselu prije svega sa Europskom unijom. Naš ured je dokaz partnerstva Ujedinjenih naroda i Europske unije i činjenice da je to partnerstvo ključno. Stoga mi je neobično drago imati e, mogućnost razgovarati o tom partnerstvu s drugim e, panelistima, ali i članovima odvog odbora. E, kao prvo, Mislim da je ovo pravodobna rasprava, da je pravi trenutak e, da razgovaramo o ovom partnerstvom. E, delegacija AFETA i Odbora za ljudska prava upravo je prošli tjedan bila u posjeti e, sjedištu Ujedinjih naroda. Rado ću čuti vaše vaše impresije o tom posjetu E, to je bio vrlo dobra priluga za fokusirane e, i dobre sadržajne rasprave. Osim toga, vrlo e, pozorno pratimo sve što se događa u vašem pododboru i u, afet, i u afetu. Mi stoga smo i pratili prošlo tjednu rezoluciju AFETA ovaj e, e, program je nešto što mi od srca pozdravljamo. A treći razlog smatram da je važno voditi ove razgovore sada, zato što Ujedinjeni naradi su upravo iza sebe e, godinu dana e, proveli e, dobro vrijeme o razmišljanju u smislu mirotvornih operacija. Kao rezultat imamo izvješće prvo nakon 15 godina. Europska unija je pak e, u postupku razvijanja svoje globalne strategije. Stoga e, moramo imati priliku da oba ova procesa međusobno komuniciraju na vrlo dosljedan i koherentan način. E, ja ću brzo proći kroz e, neke navedene e, točke, prije svega u smislu sadašnjih izazova. Zatim ću reći nešto o procesima reforme i potom ću se osvrnuti na partnerstvo sa Europskom unijom. Ja stručnjacima ne trebam e, govoriti o svakodnevnim, e, svakodnevnim e, problemima i sukobima. Imamo oko 128 tisuća zaposlenika diljem zemaljske e, kugle koji sudjeluju u političkim mirotvornim e, misijama. Vidite na slajdu gdje su te misije. E, postoje dva tipa misija. Imamo mirotvorne operacije, to su operacije plavih šljemova i imamo e, misije koje se zovu specijalne političke e, misije. One uključuju e, mnogo manje zaposlenika, odnose se na pregovore i na miranje. Tako se dijelimo unutar našeg okvira. Također imamo i posebne specijalne izaslanike koji se postavljaju dobro vam je poznat e, rad Bernardina Lionija u Libije i rad našeg e, izaslanika u Siriji. No što se tiče trenutačnih e, kriza, njih je trenutačno mnogo. Ipak priroda sukoba se mijenja, sve je više regionalnih sukoba granice su e, manje važne i trebale bi e, biti manje važne u našim odgovorima. Sve više asimetričnih e, sukoba, te trebamo razmišljati o načinima na koji odgovarati upravo na takvu vrstu. Osim toga, moramo razmišljati o vrsti misija funkcioniraju li one u političkom vakumu ili podupiru neke političke strukture. To su neki od izazova s kojima smo suočeni recimo Spomenio sam izaslanike u Libiji i Sirije, mi podupiramo e, proces e, u Alžiru, zatim u Maliju, u srednjeafričkoj e, Republici gdje pomažemo političkim strukturama, te u Južnom Sudanu podupiremo vrlo krhak mirotvorni proces. Riječ je o E, cilju stabilizacije e, zemlje kao i u Kongu. Spominjao sam i izazove i sukobe, e, dakle mi moramo osnažiti naše odgovore na njih. Mi pokušavamo unutar Ujedinjenih narodim, Ujedinjenim narodima i naš glavni tajnik staviti ljudska prava, odnosno civile u prvi plan. Mi e, zato moramo razviti prave kapacitete kako bismo postigli taj cilje imali smo summit 28. E, e, rujna upravo kako bismo mogli vidjeti kako doskočiti problemama i prazninama s kojima smo suočeni. Europske zemlje su se e, obvezale na tom summitu u mjestima poput Malija imam, vidimo i svjedoci smo sve većeg sve veće potpore Evropske unije našim naporima održavanja mira. Mislim da je to neobično važno. E, godinu dana smo razmišljali i razmatrali naše operacije e, u izvješću, u izvješću generalnog tajnika govori se o partnerstvu u mirotvornim operacijama. Mi moramo dati potporu za brzi odgovor. Europska unija je dala veliki doprinos u tom smislu, prije svega u borbenim skupinama. Ako razmišljamo o zaštiti civila, pod mandatom e, Vijeća sigurnosti, onda borbene skupine imaju velike, e, veliku ulogu u tome, odnosno borbene trupe. Mi zajedno sa svim članicama e, pokušavamo ostvariti napredak na ovom području. Došlo je do revizije mirotvornih akcija tijekom prošlih 15 godina ljudi, politike i partnerstva. Riječ je o tome da se ljudi nađu u središtu naše analize, da zaštita civila bude naš glavni e, zadatak i da se usredotočimo na prevenciju i miranje politike znači da je važno da naš e, rad mora biti dio e, održavih e, politika. A što se tiče partnerstava, to je ključni, ključna zadaća istaknuta u ovom izvješću. Mi naime ne možemo sve sami, sukobi su složeni i moramo način, naći način zajedničko rada. Što se tiče Europske unije, mogu samo reći da je naše partnerstvo već vrlo sofisticirano, razvijeno i snažno. To je doista uzor partnerstva. Neću ulaziti sada u detalje, no posljednji dio je pokriven dokumentom o strateškom partnerstvu u kojem se ističu šest prioriteta u smislu upravljanja kriznim e, upravljanjem u sljedeće tri godine. Sve je popisano kao prvo brzi odgovor i je od ključne važnosti. Naime, e, brzo odgovoriti e, na e, sukob je od ključne važnosti za rješavanje problema kao i reforma sigurnosnog sektora. Nedavno smo čuli za novu inicijativu izgradnje kapaciteta u sigurnosnom sektoru. Pozdravljamo je i veselimo se daljem zajedničkom radu Dijalog je ključ našeg partnerstva. Na ekranu vidite e, čitav niz mehanizama dijaloga, ne samo onaj koji se odvio prošle, prošlog tjedna između AFETA i, e, e, i UN-a. Tu je i visoka predstavnica, zatim godišnje, godišnje konzultacije političkog i sigurnosnog e, odbora i to se sve e, odvija redovito kao što i naši tajnici redovito dolaze u Brisel. E, svi ti dužnosnici s obje strane se često sastaju u Njujorku. Što se tiče prevencija, e, prevencija svake godine se održava radionica na tu temu gdje možemo ažurirati zapravo i unaprijetiti naša saznanja u tom e, pogledu. Imamo i dijalog na visokoj e, razini kojeg smo već spomenuli. Mnogo je toga, no vidimo da su mehanizmi razvijeni i snažni a moraju takvi biti jer e, na slajdu vidite da radimo zajedno u čitavom nizu zemalja odnos e, koji nas je vrlo snažan i Klodi, gospodin Klod je spomenuo e, vrlo jaku suradnju u Srednjeafričkoj republici. Radimo isto tako i surađujemo u Maliju na reformama koje se dobro odvijaju. Imamo osim toga i zanimljivu formulu u Somaliji gdje se zapravo radi o trokutu e, trokutu između e, naše dvije strane i Afričke unije, što je vrlo zanimljivo. Doista cijenimo misije i misije premošćivanja e, E, odnosno prijelaza operacija iz s jedne strane na drugu stranu kao i e, prijelazak naših e, službenika s jedne na, druge, na drugu stranu na terenu radimo upravo tako, naše misije rade zajedno primjer Kara je vrlo značajno, kako smo o tome već govorili, e, neću ulaziti u pojedinosti. Ovo je moj posljednji e, slajd. Za kraj e, želimo reći da naš odnos s Europskim parlamentom jest strateški i postoji prostor za daljnji napredak. Možemo raditi i surađivati na čitav niz načina u području financija, recimo e, mi želimo e, doprinos kroz stabilnost i rast e, kako bismo mogli brže odgovarati na izvanredne situacije na terenu. Vaša potpora je u tom smislu vrlo važna. AFET je odgovor, odgovoran za izbore naše skupine na terenu podupiru e, izbore i stoga je neobično važno da e, radimo zajedno sa zastupnicima Europskog parlamenta. I posljednje što želim naglasiti je dijalog cijenim e, mogućnost da vam sve ovo danas izložim, no moram reći da je ovo prvi put da izlažemo pred e, pod odborom za sigurnost u Europskom parlamentu. Mislimo da je ovo dobar forum za dijalog i veselimo mu se u budućnosti. Hvala vam najljepše. Hvala vam. Vratit ćemo se na ove teme, a sada riječ ima profesor Kops. Gospođo predsjedavateljice, hvala vam, hvala vam na inicijativi i hvala vam na pozivu. Ovo je tema koja mi je prirasla srcu, dakle o tome kako E, kako politika sigurnosti i obrane može iskoristiti sva moguća partnerstva. U posljednje tri godine obavljeno je mnogo posla upravo po tim pitanjem. Dvije su perspektive. Prva je perspektiva Europske unije, a to je jačanje i promicanje CSDP-a na način da se mobilizira interes u zemljama članicama. Mislim da je to jedan od ključnih putova i smjerova na kojima treba inzistirati. Zatim je e, neka perspektiva e, globalnog upravljanja to nije cilj sam po sebi CZP-a, no moramo ga gledati u okviru e, pristupa e, upravljanju sigurnosti na globalnoj razini. Dakle, e, pokušati postići zajednički učinak. Ta dva cilja nisu uvijek u potpunosti usklođena organizacije imaju svoje interese, postoje različite strateški interesi što nije uvijek najbolje za dane terenske e, situacije. Mislim da je važno to znati na početku ovakvog razgovora. CSDP je već rečeno um, sa partnerstvima, da su partnerstva ključna. I CSDP je se i pokrenuo upravo zahvaljujući elementu partnerstva kako u, u smislu upravljanja civilnim krizama, tako i e, vojnim e, aspektima. E, tako da postoji partnerstva s nato ne samo zbog e, tehničkih razloga, nego i onih e, političkih. Mnogo je skeptika koji bi e, željeli da NATO bude primarni forum za Unin vojnu silu. Međutim, sve je to bilo važno za prijenos znanja treće e, imali smo policijsku misiju u, e, u Bosni i Hercegovini koja je preuzela mandat od UN-ove misije. Svi su tu partneri, e, dakle prije je to bio NATO, međutim onda je došlo do prijenosa i sve zemlje članice NATO su zapravo imale interese u tom prijenosu. Dakle, to su dva aspekta, aspekt organizacije i zemalja članice. Razina institucionalizacije je poprilično velika u slučaju Europske unije. Nijedna druga organizacija nema tako intenzivnu institucionalizaciju e, odnosa sa Ujedinjenim narodima a imala je i e, vrlo tjesnu suradnju s NATO-om. No, čuli smo za političke probleme. E, mislim da su e, neformalni kanali ključ za rješavanje upravo tih teškoća. Taj problem u nekom trenutku treba riješiti, međutim ne samo na neformalnoj razini. Partnerstvo mogu, partnerstva možemo vidjeti kao nedostatke, ali kao i jake strane. Dakle, postoji veliki interes izvan e, Unije za suradnju sa e, Unijom i za davanje potpore CSDPP-ovima i to iz e, raznovrsnih razloga. Možda je katkad samo riječ o razmjeni najboljih praksi. Međutim, to može biti i slaba točka. Naime, može značiti da Europska unija nije u stanju mobilizirati dovoljno zemalja članica, već smo čuli za UN-ove probleme u smislu mobiliziranja trupa na terenu. U, mnogom, u mnogim slučajevima situacija je u tom smislu vrlo teška E, dakle da se mandat e, brzo realizira na terenu. To je izazov, međutim, ne samo za UN, nego sam po sebi. Pogledamo li posljednjih 12 e, godina, imamo 17-18 sporazuma o partnerstvu e, gotovo je 50 zemalja izvan e, Europske unije doprinijelo e, misima CSDP-a, a to je impresivna brojka. Kada je u pitanju CSDP možemo naravno iznijeti čitav niz e, primjera. Vraćamo se ponovo na misiju u e, Bihu. E, no tu je bilo zapravo riječ o prebacivanju mandata sa jedne organizacije na drugo. Isto Isto je tako važno i sudjelovanje u e, trupama Kanada i e, Rusija. Njih dvije ne smijemo e, zaboraviti i njihov angažman u misijama 2008 i to je e, bilo u vrijeme kada su Europska unija i Rusija bile u sukobu u vezi e, Gruzije. Ipak e, treće zemlje jesu spremne sudjelovati u CSD operacijama i SAD sudjeluje recimo u misijama e, vojnog e, osposobljavanja kao recimo i u misijama Eulexa na Kosovu. E, dva su osnovna cilja, odnosno dimenzije sudjelovanja vanjskih partnera. Kao prvo tu je tehnička strana E, to zemlje daju zapravo e, prave i stvarne kapacitete na terenu, ali šalju i jasan politički e, signal u smislu integracijskih procesa. To pokazuje da i strateška partnerstva koja su počela iz nekih drugih razloga poput Koreje ili Japana koje su započele na trgovinskim osnovima e, e, rastu i e, pokrivaju i partnerstvo u situacijama upravljanjima kriznim situacijama. Dakle, vidimo e, da se e, sadržaj tih ugovora mijenja. Što se političke strane tiče, za Uniju je važno naglasiti vidljivost i stalnu važnost CSDP-a te njezin širin, širi učinak e, na zemlje koje nisu članice NATO te zemlje zapravo popunjavaju bitne pukotine, a daju i legitimitet kako bi multilateralnost bila prisutna u misijama. Imamo primjer iz 2003 koji je trajao gdje je bilo i UN-ovih trupa, ali je uključena bila i Južna Afrička republika u Brazilu kao regionalni e, igrač i tu se onda moglo je se pokazati multilateralno globalno značenje ovakvih, ovakvih misija. Iako uvijek to mogu primijetiti, nije najbolja strategija da se uključe regionalne e, snage koje imati druge interese u takvim sukobima. Isto tako imamo u Aziji Europsku uniju koja je posrala u Ače u Indoneziji u misiju za praćenje Vidite prema tome da doprinosi trećih strana povećavaju i geografski doseg i kontakte koje ima Europska unija vezano za održanje mira i sigurnosti. Već sam spomenuo ono što je nasljeđe. E, sad možemo dalje. Ima nekoliko izazova kojima možete govoriti. Kao prvo, vrlo visoka razina formalizacije. Impresivno je kad se razmišlja o planu akcije gdje se radi vrlo detaljno, o ro, definiraju se rokovi, zatim ured za veze koji je naravno značajan, doprsan jer omogućuje stalni tok informacija između organizacija i tu se povećava ta razmjena kulturološka budući da se osigurava trajni tok razmjena informacija. Mislim da je puno toga treba napraviti, obe su organizacije mislim pokazale i EU i NATO veliku predanost da iskoriste tu povezanost i mislim da to nije samo politička fraza nego istina da na institucionalnoj razini obe strane dijele vrijednosti, dijele interese, dijele prioritete ali naravno sve se to treba prevesti na resurse, na političku podršku i u, u prihvaćanje zemalja članica, a to je veliki problem jer možete imati koliko hoćete razinu institucionalnosti, a u konačnici resurse u oba organizacije kao i u svim organizacijama u rukama zemalja članica i one to trebaju odobriti. Naravno koji puta ima i strateških divergencija unutar samo organizacije imate zemlje ili članove s drugačijim interesima, nikad to nije toliko ključno da ugrožava zajednički cilj. Opterećenje koordinacijom je veliko, to vam ne trebamo govoriti, posebno ako ste uključeni puno zemljama, puno pregovora oko pravnih i financijskih pitanja, a možda doprinosi takve jedne zemlje u tom svemu može biti 5-6 ljudi, međutim dugoročni benefit, korist svakako vrijedi. E, zbog dugoročnog e, koristi, treba to sve e, prihvatiti. I naravno nisu sve zemlje zainteresirane za povećanje razine suradnje, međutim e, doći će i do promjena strateške klime, isto tako e, vezano za ono što rade, šta radi vanjska služba, služba za vanjska djelovanja možda će se tu promijeniti broj partnera u odnosu na ovih 50 koje smo spomenuli da imamo danas. Još ono što je važno je e, pouke koje se izvlačaju između kad se radi o suradnji imate u imate i u Europskoj uniji odnosno u jedinim nacijama jedinicu o, o tome što se naučilo iz partnerstva gdje se, jer se tu sakupljaju iskustva kako uspostaviti partnerstva i suradnje, kako ojačati međusobne odnose. Isto tako spomenuli smo Afričku uniju. Važno je da nemamo te silose između bilateralnih odnosa, među organizacija, nego da imamo i forume, bez obzira kako to teško bilo, gdje se is, to što se nauči dijeli između organizacija. Naravno, svi znamo trebamo komprehensivni pristup mislim da je Evropska unija uložila puno političkog kapitala da bi taj diskurs bio kakav treba, to je važan dio aktivnosti Evropske unije. Mislim isto tako da još uvijek je moguće najviše napredovati to se odnosi i na panel koji je organiziran 2012. vezano za rad sa Evropskom unijom. Tu još uvijek postoji, ne, nije dovoljno koordiniran pristup, nego ima dosta bilateralnih odnosa na to je tu isto uključeno u Afričkoj uniji. Mislim da je to najveći primjer gdje je više koordinacije između organizacija je apsolutno vitalno. Da, mislim da sam ovo već spomenuo. Možemo ovo preskočiti. Da, mislim i ovo. I samo da zaključim. Tenzije između e, e, e, ZSOP koji put treba imati na umu da se tu ne radi o procesu koji je potpuno automatiziran. Zapravo smo vidjeli tijekom zadnje tri godine pad interesa za aktivnosti ZSOP-a uvijek govorimo i u Europskoj uniji i u UN-u o apetitu zemalja članica. Mislim da apetit postoji posebno kad imamo na umu migracijsku krizu i ima političara koji su ja, kojima je jasno gdje se trebaju trošiti resursi, a mora se proširiti debata o tome koje su ključna stajališta zemalja članica o velikim strateškim pitanjima treba strategiju sigurnosti za Europu razmotriti, ali ta je rasprava vodi se već 12 godina, a važno je, važno je da se s njom, njome sad pozabavimo na pravi način. Drugo, mi smo ovdje u procesu, vi ste spomenuli sastanak na vrhu o mirotvornim organizacijama. Važno je da i UN sudjeluje tu na, ali ja kao akademik nisam bio impresioniran doprinosom Europe, bio sam imenovat od e, Njemačke i bio bih volio vidjeti da je ta prilika iskorištena. Ali bar sa EU unije može se reći da su institucije bile predstavljene, ali ključne zemlje članice e, trebalo je možda pokazati, trebali su možda pokazati veću predanost. I konačno trebamo raspravljati o slonu u sobi, a to je Kina koja je, na, koja je dala najveće obećanje, e, a vidit ćemo da li će se to ostvariti, 8000 e, vojnika i investicija od 100 tisuća milijuna dolara, 100 milijuna, do, 100 milijuna dolara u, da bi se ojačale mogućnosti brze reakcije mislim da i europske institucije trebaju vidjeti kako reagirati na Kinu i njezine prijedloge i kako ojačati te obaveze koje su preuzeli e, Evropljani. Prema tome ideja je da se ojača UN, ali istovremeno treba analizirati što se događa u vezi s time i izvan Evropske unije. Još jedan slajd, ako želite, vezano za to što bih rekao o aktivnostima parlamenta. Prvo treba reći da je lijepo vidjeti koliko se polaže pažnje tom razvoju partnerstva, isto tako prikupljanju informacija i pitanje, znači postavlja se pitanje kako se ojačati partnerstvo, odnosno ojačati kroz sve te napore bilo bi dobro vidjeti jedan centar definiran gdje bi se sva ta skup, iskustva priskupljala kako bi se vidjelo kako druga organizacija organiziraju partnerstva. Mislim da je jako važno pratiti e, vrlo jasno pratiti vrlo, vrlo, vrlo, vrlo pažljivo kako se ponovno ojačava odnos i partnerstvo Europske unije i Ujedinjenih nacija, a isto tako treba e, vidjeti da i ključne zemlje članice rade u istom smjeru. Zahvaljujem e, profesoru, a sad bih htjela dati riječ e, našim članovima, gospodin Van Orden. Hvala vam puno, hvala svima koji su doprinijeli sa svojim prezentacijama. Ja sam i sam u, sada u procesu pripreme izvješća za ovaj odbor vezano za podršku koje razne organizacije uključujući daju Afričkoj uniji i rado bi s vama svima e, razmijenio pojedinosti prije nego nestanete danas jer ima sigurno e, toga što se može, e, što je slično. Imam nekoliko pitanja za vas. Jedan od problema koje neke od nas vide je u tome da Europska unija se pokušava postaviti kao partner u cijelom tom eh, području ZSOP-a i zato vidi svoju ulogu i tamo gdje ona možda nije najkorisniji eh, par, partner u igranju tih uloga. Međutim, bez sumnje ima aktivnosti koje Evropska unija može vrlo korisno, u kojima ona može vrlo korisno doprinijeti da ne bude podjele između ovih dvih e, aspekata vezano za to gdje Europska unija može dodati vrijednosti i gdje ne može. Imam nekoliko specifičnih pitanja. Jedan za, jedno za gospodina Kina. Možete li pojasniti koji je ključni čimbenik u razmišljanju Ujedinjenih naroda kad se odlučuje o mirovnim operacijama i da li će one biti operacije UN-a ili će biti prepuštene regionalnim organizacijama kao što je Evropska unija. Koji puta i vidimo tu nemogućnost djelovanja nekih organizacija u nekim dijelovima svijeta, recimo u Čadu gdje imate stalno a vi govorite o premošćivanju. Ali ja se pitam da bi, bi ne bi li kontinuitet bio bolji pristup od tog premošćivanja. E, rado bih od vas čuo koji bi tu, koji bi tu bili odlučni faktori. A vezano za gospođo Gansland, vezano za partnerstva. Možete li nešto reći o odnosima Evropske unije sa literalnim zemljama Sjeverne Afrike? Budući da se danas e, moramo usmjeriti na krizu sa imigrantima i na operacije koje su trenutno u tijeku na Mediteranu to čini se da je to ključni element što se događa sa zemljama Sjeverne Afrike. Možda biste nam o tom, toj temi mogli reći nešto više. Hvala vam puno. Gospodin Kan. Mogu li ja prvo zahvaliti svim govornicima? Nema sumnje da se svijet kreće i E, što više možemo surađivati, to lakše će nam biti postići uspjeh. Imam samo jedno pitanje. Za gospodina Hamedanija. Vezano za terorizam i njegovu politizaciju. Mi znamo globalni učinak. Svi smo E, smo pod tim utjecajem i osjećamo tamo Ja dijelim s vama e, ono što ste rekli da trebamo zajednički pristup. E, to je možda nešto globalno. Trebamo jasno razumjeti šta se, o čemu se tu radi stoga zajednički pristup je važan. Što se tiče samog Maroka, ima, on ima dugu povijest sa dugo, odavno uspostavljenim institucijama koje nam mogu pomoći s ovim poteškoćima. Na koji način i na koji oblik i koji oblik različite suradnje možete nam vi ponuditi u cijelom ovom području? Hvala lijepo. Ja imam dva pitanja jednu za, jednu za gospođu Gansland, više zapravo primjedba, ali možda možete nešto reći o tome, bilo bi mi A radi se o istočnom partnerstvu. Zapravo postoji razlika između zemalja istočnog partnerstva. Kad se radi o njihovim odnosima prema postojećim konfliktima, ako gledate Ukrajinu, zapravo Bjelorusija je angažirana bila u na vježbama koje su jasno bile jasno ciljale zemlje članice Europske unije u srednjoj istočnoj Europi. Ja mislim da je to problem koji u postojećoj situaciji posebno e, što se tiče sigurnosti i obrane svaku zemlju treba gledati pojedinačno. Ne bih se htjela, ne bih htjela intervenirati u druge projekte, ali kad se radi u, o sigurnosti i obrani, jasna je potrebna da se procjenjuje koje su prijetnje, pred kojim prijetnjama stoji Evropska unija. A što se tiče e, za gospodina Kina, imam reći ovo. Imali smo sastanak sa direktorom e, Megaborom Iklodje, vrlo zanimljivo, gdje smo ponovno ocijenili situaciju u e, Centralnoafričkoj republici. I tu ima prostora za razmišljanje o e, vremenu kad se raspoređuju trupe na terenu. Jer se čini da je misija premošćivanja e, bila produljena zbog toga što je bilo potrebno dobiti vremena. U tom smislu jedan od čimbenika koji doprinosi pre, prestanku, završavanju tih misija premošćivanja E, odnosi se i na poteškoće koje smo imali da se dobiju doprinosi zemalja članica. Kako vi kako vi zamišljate da bi se to moglo ubrzati, to raspoređivanje e, snaga na ovoj, u ovoj situaciji kad se mora dosta dugo čekati da bi se e, dočekalo raspoređivanje snaga Ujedinjenih nacija i misije UN-a ja zapravo mislim da je to malo preuranjeno jer nismo danas jako dobri u tome da u teškim situacijama dobijemo pomoć eh, kad koristimo postojeći okvir Dame i gospodo, molim da odgovorite na ova pitanja. Ako možete kratko, u poredu po kojem su pitanja postavljena, jer naše vrijeme polako ističe. Hvala lijepo, gospođo predsjedavajuća, i hvala vam na pitanjima koja su postavljena. Što se tiče pitanja gospodina Varnordena o odnosima Europske unije sa obalnim zemljama Sjeverne Afrike i vezano za sadašnju situaciju. Prije svega mogu reći da vezano za aktivnosti operacije Europske unije puno se radi na ono što se zove outreach, znači angažiranje lokalnih e, snaga u zemljama e, domaćinima gdje se pokušava e, objasniti napore koje poduzima Europska unija. Imali smo posjetu zapovjednika operacije Sofija u, u ove zemlje, a isto tako mogu dodati, na primjer, da u slučaju Tunisa i Egipta tražit ćemo njihovo odobrenje u fazi broj 2 kad bi trebalo zaustavljati brodove koji lete po, plove pod njihovim zastavama. To treba s njima dogovoriti unaprijed jer su ti brodovi po njihovom nadležnošću i tako dalje. To pokazuje konkretno koje kontakte smo, imamo sa tim zemljama a onda naravno zemlje članice NATO-a e, informirane su i imamo redovne rasprave sa NATO-om i sa o tome kako napreduje posebno vezano za posao napreduje posebno vezano za operaciju Sofija. Što se tiče vaših pitanja, gospođo predsjedavajuća, potpuno se slažem da treba razlikovati partnere. I jasno je da nije to pristup gdje jedna veličina pri, eh, je dobra za sve. U mom odjelu mi smo u stalnom kontaktu sa kolegama koji se bave političkim odnosima kako bismo bili usklađeni sa e, evropskom, politikom Evropske unije prema svakoj određenoj zemlji. I kad sam to rekla, mogu ja osobno iz vlastnog iskustva reći da smo u panelu koji smo upravo održali o sigurnosti u istočnom, sa, istočnim, sa zemljama istočnog partnerstva, to je bilo je vrlo korisno e, uspostaviti dijalog i raspravljati i pokušati objasniti kako mi radimo stvari, kako mi vidimo i pokušavamo razmijeniti iskustva. Pa na taj način zapravo nastavljamo s dijalogom o vrlo praktičnim e, stvarima, a mislim da je to i našim partnerima korisno. Hvala vam. Hvala vam, gospođo predsjedavajuća for your <laughs> reply as well. But, but I think we'll keep the, the, the line. Okay, Mr. Roland. Prosto čekala sam vaš odgovor, ali... Johan, je dirais que... Na govorim ovaj gospodinu Kanu. <clears throat> Rekao bih da Marok usvaja socioekonomski i sigurnosni pristup i religijski pristup što se tiče sigurnosnog pristupa. Tu smo pojačali pravosudne sudne pravosudna tijela, imamo sada novi odjel za borbu protiv terorizma. Mnogo surađujemo sa Španjolskom i sa Francuskom, prije svega kada se radi o objaveštajnim informacijama, o razmeni podataka. Što se tiče socioekonomskog pristupa, 2005. je Maroko pokrenuo inicijativu za um, stvaranje radnih mjesta, a tu smo se usredotočili na položaj individualnih osoba u svim područjima. Zatim, religijski pristup, tu smo pokušali izvršiti unifikaciju, da se udaljemo od radikalizacije, od krivih ideja. Taj pristup se temelji na mirnom islamu, tolerantnom islamu, za tolerantnom islamu. 2015. godine smo osnovali institut za obuku imanma i trenutno imamo oko 500 afričkih državljana koji se obučavaju u tom institutu, a imamo i nekoliko francuskih državlja i imamo zahtjeve iz Belgije i iz nekih azijskih država. To je marokanski pristup eh, kako bismo se borili protiv e, terorizma i terorističkih napada. Thank you, Mr. Hvala lijepo, gospodin Roriki. Hvala puno na pitanju. Prije svega, e, prvo hvala gospodinu Van Ordenu. Mi će, drago nam je da ćemo moći e, raspravljati o onome što vi pripremate. Što našeg stajališta u UN-u kad razmišljamo spomenuli ste pitanju dodane vrijednosti Europske mi vidimo e, e, dodanu vrijednost u velikom broju područja kojima je povezan SAP, Svakako tu je rad na treningu, obuci za, za sigurnost, jačanje kapaciteta cijelo to područje jačanja osposobljenosti. Sve je to vrlo uspješno i mi jako cijenimo ovu misiju obuke koju Evropska unija ima u A što se tiče drugih aspekata vaših pitanja o tome kako se tu odlučuje ko ulazi prvi, a tko drugi, kako ide premošćivanje, e, onda moram reći da vijeće sigurnosti je tu vrlo važan e, jedan kad, se, kad u Njorku se vode rasprave između tajnika glavnog i vijeća sigurnosti, učinkovitost, politička volja i brzina, sve to se uzima u obzir. Možda bi se moglo e, to najbolje ilustrirati konkretnim pridjevom, recimo Središnja Afrička republika o kojoj se već govorilo gdje zbog ozbiljnosti situacije E, miska, misija Evropske unije, prva je tamo otišla, a kasnije e, EU-forova misija je bila tamo koja je trebala pomoći posebno pitanjima sigurnosti u aranglismanima 3 i 5 i oko zračne luke, a nakon toga pokazala se potreba za većom multiintegriranom misijom UN-a gdje, koja je zapravo uzela i većinu mis, mis, e, miska e, trupa i one su radile pod vodstvom UN-a. Sada dolazim do pitanja gospođe predsjedavajuće. Mislim da je prva misija e, dala veliku vrijednost jer je bila u stanju ući u ključnom trenutku i imala je i potrebnu fleksibilnost jer je regionalni mandat za misiju bio šest mjeseci a nakon procesa dijaloga sa Ujedinjenim nacijama Europska unija je pristala produljiti misiju na ukupno devet mjeseci kako bi se osiguralo da to premošćivanje radi i da nešto ima na kraju tog perioda premošćivanja. Mislim da je ta fleksibilnost jako važna. A pitanje zašto bi to bilo lakše sa borbenom skupinom je dobro pitanje. A odgovor je, kao što je već spomenuo i gospodin Klaudi, četvrta generacija Eufora zatjevala je dosta vremenu. Kod sa, sa DAFI grupom ne biste imali tu vremenu jer je okvir već uspostavljen i treba se donijeti samo politička odluka da se takva jedna borbena skupina pošalje na teren. On, međutim, zemlje članice moraju razmišljati o više stvari, a to je prvo da li imaju političku energiju da to provedu, a drugo je li pitanje financiranje jer su borbene skupine skupe, no naš dijalog e, o pitanju brzog odgovora mora uključiti i pitanje financiranja i političke volje kako bismo vidjeli da li imamo zajedničko, zajedničko područje i isto tako treba tu spomenuti u okviru scenarija borbenih skupina planiranje na strani Europske unije postalo je vrlo brzo jako je racionalizirano. I prije nego završim moram isto tako reći da glavni tajnik E, jako cijeni napore Europskog parlamenta i želi posjetiti parlament svaki puta kada je u Briselu i kako bi bio prisutan na plenarnoj sjednici, ali je jako drago da i zamjenik našeg glavnog e, tajnika je bio, e, je bio u mogućnosti da, pri, da prisustvuje nekim sastancima AFETA u vrlo prije vrlo malo, vrlo nedavno. Hvala vam, hvala lijepo, profesor Kups vezano za pitanje gospodina Van Ordena o tome treba li Evropska unija e, raditi sve ono što glavni dokumenti definiraju. Znam da se vode rasprave o tome da li bi se, se treba usmjeriti na manji broj zadatak, međutim ima i postoji ta deta sve obuhvatnog pristupa i da li se trebaju koristiti svi e, alati koji su na raspolaganju. Ključno je međutim da, da se u skladu sa dokumentima da se ojača e, taj pristup vanjske politike, a on nije u kontradikciji sa vlastitim strateškim interesama Evropske unije. Zapravo kriza emigracije na neki način sada isto se je izložena visoko da postane pitanje sigurnosti i vojnih intervencija Međutim, treba se e, fokusirati i na one stvarne uzroke. Mislim da to, to nije pitanje altruizma Europske unije, nego se jednostavno radi o sigurnosnom, odnosno strateškom pitanju kad imate zapravo e, pitanje migranata iz e, susjedstva, jako je potrebno podržati E, strateška pitanja kako bi se stabilnost e, na periferiji Evropske unije ojačala. Hvala lijepo. Možda jedan komentar gospodinu Kinu. Potpuno sam svjesna e, dobrih rezultata napora Evropske unije u Sredoamtičkoj republici. Zapravo se tu nije bilo osnovno pitanje kad će se, e, kad će se e, rasporediti e, trup Europske unije, nego je zapravo EUFOR i MINUSKA i njihovo međusobno usklađenje vremensko. A što se tiče borbenih skupina, mislim da zapravo ja sam, stvari su bile drugačije nego što se prikazuje. Ja sam bila tamo, međutim i potpuno sam svjesna i upoznata sa fantastičnim rezultatima Eufora. Dame i gospodo, sad je vrijeme da zaključimo našu sjednicu. Htjela bih zahvaliti našim panelistima na njihovim izvanrednim doprinosima. Mi računamo e, da ćemo voditi raspravu e, o izvješću koje nam priprema naš član o sličnoj temi, pa će se ova tema e, nastaviti raspravljati jer jer je to i pravovremeno i potrebno. Hvala vam puno. Naš sljedeći sastanak 30. studenog. Htjela bih vas isto tako informirati da 3. prosinca imamo izvanredni sastanak SEDA koji će biti posvećen, posvećen dvama tema, dvijema temama. Jedno je e, procjena sa afip interparlamentarnom delegacijom vezano za implementaciju sporazuma iz Minska u Ukrajini, a druga tema razmjena gledišta, odnosno saslušanje o privatnim zaštitarskim tvrtkama. Hvala vam lijepo. Ovime zaključujemo ovaj sastanak.